Gospođe i gospodo, želimo vam dobro jutro i odlično je što se vidimo. Meni je čast predsjedati. E, gospođa Fotiga me ostavila da bi e, ona predsjedala glasovanjem o novom e, predsjednik odbora, a, nakon toga će se vratiti i preuzeti predsjedanje, pa ćemo mi birati podpredsjednika. Koliko sam razumio od političkih e, skupina, mislim da postupak neće biti prekompliciran, ali iz formalnih razloga želim vas informirati da ukoliko šest e, članova odbora, pod odbora, da budem točni, e, želi tajno glasovanje, onda ćemo glasovati elektroničkim putem i koliko sam do sada razumio, od političkih grupa nije bilo zahtjeva za tajnim glasovanjem, ali iz formalnih razloga želim proglasiti da e, imamo dostatan broj članova, te bih e, vas želio zamoliti još jednom da ukoliko namjeravate zatražiti tajno glasovanje da to sad kažete. Ako nitko to ne želi, možemo onda se obratiti koordinatorima političkih e, grupa e, da kažu svoje prijedloge. Gospodin Fororden. Hvala vam lijepa. Ja, gospođu Fotigu, e, predlažem za predsjednicu odbora. Mislim da je to odlično obavljala u protekle dvije i pol godine i mislim da svi znamo da je e, ona iznimno sposobna za obnašanje te dužnosti te Anu predlažem za predsjednicu. Gospodin von hvala vam lijepa. I e, gospođa Fotiga vi ćete se kandidirati, pretpostavljam. Pa onda da vidimo hoćemo li onda glasati za novu predsjednicu odbora, pod odbora da očito. Evo, toliko kao što rekoh, moj, moje trajanje na ovom mjestu bit će vrlo kratko. Gospođo Fotiga, izvolite preuzeti dužnost. Hvala vam. colleagues, good morning. Uh, thank you very much. Dobro vam jutro, poštovani kolege, te hvala lijepa. Evo na ovoj brzini e, kojom je ovo izglasano. Hvala vam na povjerenju i moja je ambicija i e, u prethodnom mandatu bila da u ovom pododboru olakšavamo i omogućujemo opću raspravu e, i u smislu vaše današnje e, brze odluke čini mi se da je to bilo vrlo e, uspješno. Hvala eto još jednom svim članovima pododbora na sudjelovanju i na doprinosu te Također zahvaljujem na e, dobrom ozračju u kojem su se odvijale naše rasprave. E, zahvaljujem također i birovu pod odbora, pod predsjednicima e, na njihovoj podršci i doprinosu i tajništu SDA isto tako. Ja sam predsjedala pod odborom e, kroz tri e, tajništva i uvijek imala sjajnu suradnju. E, svima zahvaljujem na uspješnoj suradnji kao što sam već rekla svim suradnicima. Još jednom hvala na tome. Gospođa Elizabeta Pitrabono nije ovdje. Ona je na afetu. Pa joj čestitam i kao novoj e, predsjednici e, e, Afeta McAllister će imati dobaru suradnju. Mnogi su naši kolege tamo. Vjerujem da ćemo i u sljedećem, sljedećem krugu glasovanja biti jednako brzi kao i u ovom prvom. Pa idemo odmah na posao. Željela bih prvo utvrditi da je postupak jednak te da možemo započeti s izborom potpredsjednika ovog pododbora. Pa ćemo nakon kandidatura odlučiti o postupku i nadam se da ćemo prvog eh, potpredsjednika odabrati aklamacijom. Gospodin Galer, koliko eh, znam, će predložiti prvu kandidaturu. Hvala predsjednice. Također čestitam na ponovnim izborima na, u ime EPP-a Želim e, dugogodišnjem e, potpredsjednika Kristjana Jelera predložiti za ponovno za potpredsjednika. On ima puno iskustva i puno e, je vrijednih inputa dao za naš rad, pa Kristjana Jelera predlažem kao prvog potpredsjednika. Hvala vam lijepa. Ima li drugih kandidatura, drugih prijedloga? Izgleda da nema. Možemo li onda aklamacijom izabrati gospodina Elera? Možete li... Ok, hvala vam lijepa. Čestitamo te molimo gospodina Elera da nam se pridruži za predsjedničkim stolom. Drugi podpredsjednik sada, gospodin Galer, izvolite. Da, ovo je tema koja je pp u važna, pa stoga imamo i prijedlog za drugog potpredsjednika. E, gospodin Jaromir Ščećina je već dugo e, ovdje iskusan je kao potpredsjednik i njega predlažemo ime kluba EPP-a kao drugog potpredsjednika. May Hvala lijepa. Može li poštovani kolege da ponovimo ovaj postupak Jeste li suglasni s kandidaturom? Jeste. Hvala lijepa gospodine Štetina, lijepo molimo i vi nam se pridružite za predsjedničkim stolom i čestitamo. Gospodin Bustinaro želi nešto predložiti. Ne, Jan Mirčar. kandidatura za trećeg podpredsjednika pod odbora. Izvolite. Hvala vam lijepa. Sa zadovoljstvom objavljujem kandidaturu gospodina Avzalkama koji e, se dokazao u prve dvije i pol godine. Imamo istu kandidaturu. gospodina Avzalka nije e, mogao biti nama jer je u Londonu gdje se odvijaju važne stvari te je morao biti tamo, a ja sam siguran da će on biti barem jednako dobar kao što je bio u prvom dijelu. I vi to znači potvrđujete da se on kandidira. Da, ja e, sad e, Predlažem isti postupak, budući da svi dobro poznajemo kandidata. Gospodin Kuz, četvrta kandidatura, vi predlažete. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Gwen Hele predlaže eh, eh, gospodina Rusina E, koja je već bila, gospođa je već bila podpredsjednica poznata po svom jako dobrom radu. Hvala. Još jednom e, kolege, isti postupak predlažem. Za odabir četvrtog podpredsjednika za četvrto podpredsjedničko mjesto. Hvala vam. Pa sad molim potpredsjednike da nam se pridruže. Poštovani kolege, hvala vam e, lijepa na tome što smo ovo obavili ovako brzo, a sad kratka pauza od e, minute dvije samo da e, pozdravimo goste, goste koji će sudjelovati na prvom panelu našeg zasjedanja. Rečeno mi je da rečeno mi je da evo se još moramo slikati sa e, svim predsjednicima pa ih molim e, da nam se pridruže. Hvala. Eva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

well-known sound, colleagues. Molim vas, eh, poštovani kolege, uzmite mjesta. Allow to start the, second... Evo ako dopuštate možemo kreći sa drugim eh, dijelom eh, našeg rada pod odbor za sigurnost i obranu. Dobrodošli svi i Podsjećam kao i inače da se naš e, sastanak e, prenosi uživo web streamom e, i prijevod imamo uglavnom na jezike punih članova pod odbora za sigurnost i obranu. Imamo zanimljivu agendu za dva dana. E, dakle, danas ujutro i poslije podne od 3 i također sutra ujutro. Pa dopustite i da zamolim da sad usvojimo dnevni red. Pa ako niko ne izrazio prigovor, time je dnevni red usvojen. Zatim imamo tri seta zapisnika iz protekle godine. 9. i 10. studenog, 28. studenog i 8. prosince. Imamo dakle još i vremena do kraja današnjeg sastanka za izraziti prigovor što mislim da je dovoljno, imate dovoljno vremena da podnesete prigovori ako imate. A ukoliko niko neće imati prigovora, sma, e, usvojit ćemo zapisnik sva tri sastanka. A, prošireno predsjedništvo je predviđeno, znači da. Odmah nakon e, zatvaranja sede sastanka 6. E, prosinca. Oprostite, zašto sam rekla prosinca? Mislila sam veljače, kaže predsjednica, 6. Dakle, veljače i pozivam koordinatore na da nam se preključe, to će biti prvi sastanak proširenog predsjedništva u ovom drugom dijelu našeg, našeg mandata. A sada prva točka našeg dnevnog reda. E, to je e, tema koja podpada e, vrlo dobro pod našu područje rada i mislim, ideja je bila, posljedice potpredsjednika Hellere, da stanemo razmatrati o pripremnim aktivnostima za istraživanje u području obrane Europskoj uniji. Pa mi je zadovoljstvo pozdraviti dva iznimna sudionika našeg panela koji će s nama danas eh, raspravljati. Prvi je direktor eh, glavne uprave GROW, Filipe Brune, koji se bavi politikom e, svemira, Kopernikom i obranom. Naravno, područjem obrana, naravno. I naš drugi sudionik danas je direktor EDE, e, Denis Roger, e, čije znači, Europske agencije za obranu. Pa želim e, da krenemo e, evo, možda sa razgovorom sa glavnom upravom GROW, direktorom e, Filipom Bruneom. Hvala predsjednice. i čestitam na ponovnom izboru e, u predsjednicu ovog e, pododbora. Danas govorimo o pripremnim aktivnostima i ako dopustite da to stavim e, u odgovarajući kontekst, prilično konkretan kontekst. Dakle, ovaj pripremna aktivnost je korak prvi na putu dodjele Europskog e, programa za istraživanje. U trenutku sanja akcijskog plana za obranu e, Ideja istraživanja na području obrane na Europskoj uniji bila je stvoriti i održavati industrijski temelj koji će biti bazu, koja će biti konkurentna i snažna i znate da u međuvremenu predsjednik e, Juncker pokrenuo ideju da e, se u tu svrhu osnuje fond za obranu i obrambeni fond bio bi e, dodatak uz sve napore za, u području istraživanja i pripremne aktivnosti, a kasnije i u programu istraživanja. Na posljedku, a to je nešto o čemu se još uvijek raspravlja u komisiji, kako bi se osigurala dosljednost i usklađenost između istraživanja i raz, istraživanja i razvoja i primjena istraživanja i razvoja i kako bi se održala koordinacija Fond bi imao jedan dio posvećen istraživanju koji bi bio istraživački fond onako kako je inicijalno zamišljen plus e, pružao bi određenu mogućnost za razvoj e, obrambenih e, mogućnosti i sposobnosti kao dodatak. Dakle, ideja ovog istraživačkog programa je nešto što je krenulo prilično rano. Ja se sjećam da sam e, došao e, vama pretočiti tu ideju. Obzirom da je fond za istraživanje bio spojen sa stvaranjem fonda za sigurnost e, koji je također dio ovog preparatory actiona, pripremnog djelovanja. Dakle, u ovoj aktivnosti imamo jedan test koji se odnosi na postupke, a kao i same e, okvire budućeg programa za istraživanje. Ali istovremeno u budućim tekstovima moramo uzeti u obzir i konkretne specifičnosti koje mogu, koje vjerojatno postoje u području istraživanja, a sa gledišta obrane. Mislim, kada govorimo o obrani, treba to sagledati u vrlo širokom kontekstu, jer e, Fond za istraživanje će vrlo vjerojatno e, imati dijelo koje se odnosi na robu dvojne uporabe i o obuhvaća i sigurnost i taj će dio vjerojatno biti manje e, važan od e, ove dimenzije koja se odnosi isključivo na obranu. Dakle, evo da krenem na samom početku. Proračun i E, financiranje dotičnog fonda. E, održano je nekoliko uspješnih krugova konzultacija. Razmatrali smo što postoji u zemljama članicama u području istraživanja i to bi otprilike financijski iznosilo 500 milijuna eura godišnje i Ono što se predlaže je da e, je omotnica od 3,5 milijarda eura za 7 godina. Dakle, treba uzeti u obzir da ovo prvi puta da Europska unija će izravno intervenirati u svijet e, istraživanja u području obrane. Mi smo već e, naravno proveli istraživačke projekte i nastavit ćemo to u okviru samog programa sigurnosti. Međutim, to je za aplikacije dvojne namjene gdje je fokus e, više na civilnoj uporabi nego na vojnoj uporabi. E, uskoro ću krenuti detaljnije u pripremne aktivnosti, ali u ovom trenutku Važno je imati na umu da je fond za istraživanje dio budućeg lanca vrijednosti koji će na konzistentan način obuhvatiti istraživačke programe gdje je istraživanje na europskoj razini obzirom da postoji mm, ne znam tamo gdje postoje logične prepreke ili tamo gdje je gospodarstvo veličine znači da bi da razina Europske unije cijele Europe bila odgovarajuća razina za takav projekt, ali tu svejedno nećemo isključivati istraživanje na razini zemalja članica od strane javnih tijela ili paradržavnih e, tijela. Ili istraživanje koje se provodi ili će se provoditi od strane same industrije. Dakle, to je sljedeća poveznica u lancu vrijednosti, a koja će obuhvatiti e, razna područja i mjesta istraživanja, te zatim jačati sposobnosti i kapacitet koji će se utvrditi sa strane zemalja članica i unaprijed. Dakle, jasno je da postoje sredstva zajednice koje se dodjeljuju za istraživanje, ali povrh tih sredstava nužno je imati i sredstva koja, će, koja su međudržavne prirode, ali koja ostavljaju otvorna, otvorena vrata e, i e, financiranju iz e, Europske unije i izvan. Dakle, to će biti poveznica sa razvojem kapaciteta u istraživanju i razvoju. I mislim da je to zdravo razumski pristup, naravno, ali mislimo također da je važno imati na umu lanac vrijednosti, jer parlament kao jedan od proračunskih tijela ima svoju ulogu ovdje i, i e, parlament će također gledati e, kako se troši proračun. Znači neće se samo dodjeljivati novac e, projektima, nego oni moraju biti dio buduće slike razvoja kapaciteta i mora se prenijeti naravno odgovarajućim tvrtkama kako bi se dobio odgovarajući rezultat. Stoga e, postoji potreba za relokacijom e, kapaciteta i to je e, zapravo ovaj jedan cijeli krug, ovaj jedan ciklus koji će jamčiti koordinaciju i stalni put koji će se ustaliti između istraživanja i razvoja kapaciteta. Tako da proračunska sredstva koja se investiraju se investiraju na učinkovit način. Naravno, 2017. ključna je godina zbog e, pokretanja ove pripreme aktivnosti i ako će, mislim, to biti uspjeh, e, naravno već komisija na tome radi e, od 2014. a obzirom na to koliki su ulozi i kolika je potreba da to bude uspješno, pripremna aktivnost vjerojatno će i biti uspješna i dati će odgovarajuće očekivane rezultate jer se temelji na ideji istraživačkog programa i sljedeće godine imat ćemo i prilog komisije a koji će biti jedan od pravnih temelja za budući MFF višegodišnji financijski okvir i predložit ćemo tekst povjerenicima i kolegiju povjerenika u 2018. negdje u lipnju, srpnju zajedno sa, koji će se onda uključiti u paket za višegodišnji financijski okvir. Povjerenica Bjankovska već je okupila um, skupu, e, skupinu stručnjaka, parlamentarce, predstavnika industrije, predstavnika e, nacionalnih agencija za oružje e, i e, šefove konglomerata okviru NATO koji bi mogli pogledati kako bi izgledali programi koji su povezani s obranom. Ta skupina je iznijela svoje izvješće u kojemu su utvrđeni putevi 2015. a koje je slijedila komisija u fazi dizajna e, ove upstream fazi e, pripremanja ove preparatory actiona, pripremne aktivnosti i budućem e, dakle, istraživačkom programu. Konzultirali smo i think tankove koji se bave ovim područjem i provjerili smo neke stvari e, kod e, Ministarstva obrane, zemalja članicama i udrugama koje predstavljaju industriju. Tako da je prvi e, zaključak do kojeg smo došli bio sljedeći, a to je da obzor 2020 je dobar, dobra polazna točka. Dakle, program Obzor 2020 ima svoje određene specifičnosti, a za koje eh, je potrebno provesti određene prilagodbe, naravno zbog posebne prirode tržišta obrne, a također i posebnih karakteristika eh, samog hardvera a također e, postoje tu i neke druge e, druga konkretna pitanja industrije koje obrane, industrije obrane. Dakle, kao što sam već ranije iznio pred pod odborom, ako uzmete u obzir sve ove specifičnosti i pogledate opći okvir, a koji je e, neke vrsta ovakvog jednog okvira koji se temelji na obzoru 2020, a koje onda koji će onda trebati nekako pretočiti u ovaj projekt. Što tiče upravljanja pripremnim djelovanjem, zato smo replicirali ono što je već poznato iz drugih područja istraživanja kako bi se izradila odgovarajuća strategija za pripremno djelovanje, procedure i tako dalje. Komisija naravno u trenutku sastavljanja ovog dokumenta nije mogla ići dalje od e, svojeg kapaciteta kao organizatora samo i trebala, naravno da nam je bila pomoć e, stvarnih dionika za više za sadržaj, pa smo se obratili Europskoj agenciji za obranu i to također znači da će EDA s nama e, su potpisati sporazum o ovlastima, e, delegacijskim ovlastima u kojemu će biti zacrtane obveze i praktični aranžmani za obje strane na temelju kojih će se otvoriti postupanje. Kad je dakle jednom e, uspostavljen institucionalni okvir, bilo je potrebno utvrditi same teme. I ovdje nam je bio na raspolaganju cijeli niz opcija, ali morate imati na umu da pripremno djelovanje za istraživanje E, iako se ovdje želi biti e, provokativan, e, nije nešto što pokreće samo istraživanje, naime pripremno djelovanje u istraživanju u vojnom području, u području obrane, ima za cilj istražiti koje su sposobnosti, koji kapaciteti i E, što je potrebno za cjelokupni program istraživanja na razini Europske unije. Dakle, ovo pripremno djelovanje e, je nešto za što se nadamo da će donijeti rezultate čisto u istraživačkim okvirima, ali e, će, to će nam svakako prije svega pomoći upotpuniti i postupovni institucionalni dio i recimo razriješiti neke od pravnih zavrzlama koje postoje E, u ovom području e, koje su specifične za područje obrane i sigurnosti. Mislim, e, naravno da u nekim dosjeima postoje škakljive i osjetljive stvari i povjerljive prirode. A to znači da neće biti moguće koristiti redovni postupak komitologije nego da će biti potrebni posebni postupci, a kako bi se održala određena razina povjerljivosti dokumenata. I IPR, znači um, prava intelektualnog vlasništva i trenutska prava u okviru tog projekta također neće se mijenjati, ali treba će ih e, jasno i konkretno zacrtati kako bi se dobro uskladila kako bi i ovdje doprinjela istraživačkom projektu. Tako da ovaj pristup koji je ovdje identificiran stvara određene platforme kao na primjer platformu za dronove sa mogućnosti demonstracije zaštite, kontrole, komande i... A za ostalo e, ići ćemo, vodit ćemo se načelno propisima istraživačkih programa, znači imat ćemo radni program koji, koji se temelji na godišnjoj osnovi, a u kojemu će biti popisani ciljevi i teme i također u financijskim okvirima tražit ćemo od parlamenta da za tri godine rezervira 90 e, milijuna a koji će se biti dalje raspodijeljeni na sljedeći način. Ove godine 25 milijuna i nadam se da e, će na, taj, na te napore da ćemo se kasnije nadovezati. Jer e, to je 35 milijuna za 2018. i 30 za 2019. Ukupno, dakle, 90 milijuna eura, kao što sam rekao. E, možda e, će također kasnije u okviru vaših pitanja e, se moći nešto reći o upravljanju Eh, intelektualnim pravima ili recimo kada eh, dođemo do konkretnih aranžmana eh, sa zemljama članicama i kad ćemo imati projekte koji će proizaći iz pripremnog djelovanja na njih će također trebati onda odgovoriti na određen način. Jer eh, naravno da ovo moramo sagledati zajedno sa industrijom, sa zemljama članicama da vidimo koja su najbolja praktična rješenja. Međutim, nema nikakve sumnje da što se tiče programa Obzor 2020, da će biti još i puno eh, vatrenih rasprava kada cijeli istraživački program u cijelosti izađe, a rasprave o pravilima provedbe biti će vjerojatno još žustrije e, nego za sam program. Jer upravo u tom području se najviše sukobljavaju mišljenja, znači u tom konkretnom području. I interesi zemalja članica će se upravo u tom području iskazati i onda će cijela stvar postati e, vrlo in, e, zanimljiva. Tako da će se sporazum sa agencijom o delegiranju ovlasti potpisati što je prije moguće, vjerojatno u ožujku 2017. kako bi se aktivnost, e, ova pripremno djelovanje moglo provesti u djela. Naime, jasno je da ćemo godinu za godinom imati i za svaku godinu plan rada. E, također da će se demonstrirati proizvodi 2019. ali mislim da će onda pripremno djelovanje već e, negdje dolaziti do svog kraja i mi ćemo predložiti program istraživanja, a obzirom na e, parlamentarne okvire i MFF, vjerojatno će to biti u e, okviru paketa MFF za 2018. A što će nam onda omogućiti kontinuirani e, razvoj za pripremno djelovanje. Dakle, imat ćemo i srednjoročnu reviziju nakon godinu i pola i zakon toga, zakonodavni postupak, kako će trebati e, neke prilagodbe, fine prilagodbe ili izmjene ovog pripremnog djelovanja iako će još biti potrebne i e, izvedive. Dakle, evo zaključujem sada i želim reći da što se tiče Fonda za obranu, istraživačkog programa i pripremnom djelovanje sada ulazimo u teru inkognitu, A potpuno ne nov e, teritorij e, za Europsku uniju. I svaki puta kada promijenimo aranžmane ili modalitete e, ili za pripremno djelovanje ili za istraživački program. Kad god predložimo neke aranžmane koji e, su potpuno novi, kakvih nije bilo ranije u odnosu na programe zemalja članica, trebamo pogledati koliko će se razni dionici uključiti. Naime, ne želimo imati na neki program koji će divno izgledati na papiru i gdje će biti svi riješeni problemi, ali koji uopće neće biti privlačen eh, dionicima iz samih industrijskih grana ili gdje zemlje članice neće htjeti sudjelovati. Tako da moramo eh, prvo prikupiti od svih dionika što je više moguće informacija moramo imati dijalog sa industrijom u zemljama članicama i sa zemljama članicama, jer e, upravo zemlje članice e, trebaju e, sudjelovati. Ovo nije pravna, pravni, ovo nije nešto što se može temeljiti na pravnim naporima, nego ovaj program mora jest namijenjen tome da bude široko prihvaćen i da ga provedu dionici koji su do sada, a zbog same prirode tržišta se e, uglavnom orijentirali na nacionalno područje i nacionalni e, kontekst, a Europsku uniju više smatrali izvorom e, financiranja, a koji bi sada trebali ovu europsku razinu vidjeti kao određenu vrstu poluge i koje će dovesti do promjene načina razmišljanja i običajnog djelovanja. I mislim da to otvara jedan cijeli novi svijet, ali za njega će biti potrebna određena razina prilagodbe. Hvala. Hvala. Sada predlažem jednu izmjenu postupka. Ispričavam se, ali izvijestili su me da naš gost mora uskoro otići sa sastanka i zato sada predlažem da krenemo odmah s pitanjima i odgovorima. Za gospodina Brunea prvi se javio za riječ gospodin Galer. Hvala direktore Brune na ovim vrlo opširnim i detaljnim e, podacima. Mislim, e, i dobro je što smo ovdje gdje jesmo E, pilot je već pokrenuo pilotski projekt, a sada dolaze pripremne mjere, znači pripremno djelovanje koje je usmjereno na sam konkretni program koji će onda biti e, ostvaren za sljedeće financijsko razdoblje. Evo s moje strane ja želim naglasiti da kod ovog projekta doista treba osigurati europsku dodanu vrijednost. Znači, paralelno uz aktivnosti koje razvijamo ovdje, moramo paziti na to i uzeti u obzir da zemlje članice e, stavljaju e, naglasak i fokus e, istraživanja na svoje razine, da ga doista i provede i da za ono što E, ovdje konkretno dogovaramo za to nam je potreban e, potrebna dodana e, europska vrijednost, ali ne neka način prebacivanja između nacionalnih i europskih sredstava, nego je to jedna stvar na koju treba posebice paziti, dakle da se stvara europska dodana vrijednost. još jednom što se tiče istraživanja E, u obrani. E, dio use roba dvojne namjene već je zasebno u proračunu do 2020. Da, vi ste rekli da je to samo težište e, istraživanja za obranu. I sada bi naravno ovdje ne bismo trebali za taj dio, znači roba dvojne namjene, u to ne bismo trebali sada posizati u taj dio sredstava koja su već osigurana za ovo što se tiče tipično obrane. Moje pitanje je za sljedeći financijsko razdoblje. Mislite li da bi ovo područje trebalo biti uključeno u okviru e, okvirnog e, programa za istraživanje se nekako e, ogradilo ring fence ili osiguralo ili mislite da bi trebalo imati zasebni program za ovaj dio financiranja nadalje financijski temelj. E, naime, tu postoje razne varijante. Evo, citiram sada članak 41. E, Operativni trošak e, za ovo poglavlje također će se pokrivati iz proračuna Europske unije, osim onih koje, osim za one operacije koje imaju vojne ili obrambene namjene. Znači, ili 41.2 ili članak 179 u kojem stoji e, iako e, dok se podopiru e, sve druge aktivnosti u ovom području iz drugih poglavlja ugovora. Dakle, to je jedna druga varijanta za pravni temelj. A sljedeća stvar odnosi se na godinu 2020. a koja se nalazi upravo između novog financijskog razdoblja i ovog, e, ovog trogodišnjeg pripremnog djelovanja. Dakle, kako, žel, kako mislite da bi se mogla premostiti ova godina, na primjer člankom 185 e, sufinanciranje iz država članica, to bi možda bila jedna mogućnost ili imate vi neku drugu ideju? i spomenuli ste sporazum o delegiranju ovlasti e, koji planirate potpisati sa obrambenom agencijom E, tu također treba uzeti u obzir i e, i pravo parlamenta na kontrolu. Treba vidjeti kako se to može uključiti. Hvala gospodine Buhner. Zahvaljujem i istovremeno također čestitam na ponovnom izboru. E, ja imam isto slične zabrinutosti ovdje. Naime, rekli ste da sada ovdje stupamo na teru inkognitu, na novi teritorij. Možemo li uopće išto učiniti ovdje bez neke šire opće rasprave? Naime, novac koji e, imamo na raspolaganju ukupno neće rasti. Dakle, taj e, novac moramo negdje drugdje oduzeti dobro, radi se o samo, pod navodnicima 90 milijuna, ali svejedno, to je jedno načelno pitanje i prije svega radi se o tome kako će se dalje ići onda kasnije po tom pitanju. I mislim da bismo možda to trebali možda malo egzaktnije obuhvatiti. Ovdje nam je potrebno zakonodavstvo ili barem nešto što bi osiguralo primjereno uključenje parlamenta. Ovdje također se želim priključiti na nešto što je rekao gospodin Eler. Naime, e, ne možemo sada ovdje e, e, stvarati programe, a da nismo točno utvrdili gdje će onda ostati nacionalno istraživanje, što će biti preuzeto sada, što će biti preuzeto kasnije. Naime, ukratko što želim reći. Koordinacija, onako kako je predviđeno u ugovorima, između za područje istraživanja i istraživanja u obrani je nužno, ali je li program, e, je li e, nam potreban neki program koji će oduzimati novac iz nekog drugog područja i sada davati nove kompetencije e, određenim tijelima u tom području je nešto što kod mene iziva određene sumnje. Hvala, nadam se da sam vas rasporedila kako treba u smislu govornika, sada gospođo Gomez. E, sve je u redu, želim vam prvo čestitati na izboru za predsjednicu i također čestitam svim drugim članovima odbora koji su izabrani danas. Želim eh, vam zahvaliti što ste organizirali ovu raspravu. Smatram da je pravi trenutak da naši vođe napokon dobiju neku političku mudrost, e, da osvijeste neke stvari, jer je besmisleno i smiješno je da je ovo pitanje nešto što sputava birokracija i druge stvari, zato je dobro da prepustimo ovo u ruke Europske obrambene agencije, jer želimo da agencija ima određene kapacitete i ovlasti, ali da naravno istovremeno uključi sve države članice. Upravo je to ključno. Bez obzira na to što su neke države članice naprednije ili sposobnije u smislu sudjelovanja u ovom projektu, Važno je da projekt bude otvoren za sve koji žele doprinijeti na neki način. Ali moramo ostvariti napredak, moramo se pomaknuti s mjesta i shvatiti da imamo e, kapacitete s dvojnom namjenom koji, za koje je potrebno financiranje komisije. Zajedničko financiranje, a ne samo doprinosi država članica. Što se tiče trenutačne međunarodne situacije, imamo velike značajne implikacije za Europu. To je prvenstveno zbog nevjerojatnih komentara koje je iznio gospodin Trump. Ako naši vođe nastave samo žmiriti na jedno oko, bit ćemo osuđeni na propast, a ne želim da se to dogodi. Europski projekt zahtjeva da obrambeni kapaciteti u sklopu pripremnog djelovanja budu propisno financirani i da se s time nastavi što je prije moguće. Hvala, gospođa Lozin. Zahvaljujem. E, slažem se sa puno izjava kolege Buhnera i želim još jednom uputiti na sljedeće. Naime, mi smo ovdje odbor e, zastupnika naroda, e, zemalja članica i istovremeno je rekao gospodin Galer da je to nešto što će se financirati e, pretežno od strane zemalja članica. Dakle, djelomično i sredstvima kojima raspolaže Europska unija, odnosno parlament. Dakle, da zatražili ste i politiku koja će biti bolje okrenuta potrebama industrije obrane. Kao da ste rekli da je E, da bi se mi trebali povući iz toga kao parlamentarci, ali to je nešto što ja ni u kojem slučaju ne mogu prihvatiti. Govorili ste o radnoj skupini, vjerujem da je to ova e, group of personalities. E, Čitao sam nešto o tome u veljači 2016. To je EU institut za sigurnosne studije objavio, dakle, izvješće ove skupine Group of Personalities – a u kojemu se e, predlaže za sljedeći financijski okvir, a tu je moje pitanje, znači radilo se o 500 milijuna eura za istraživanje Europske unije u području naoružanja. To je nešto sasvim drugačije od onoga što ste vi sada iznijeli. Dakle, ako sam ispravno ovdje informirana, ovo izvješće, dakle, ovo, ove brojke e, trebaju se osigurati i od strane parlamenta i od e, strane e, i preuzeti od strane komisije u e, financijski plan. Gospodin Galer vjerojatno se bolje razumije u to, naime vi ste također bili u ovoj group of personalities. Znači, još mi je malo čudno, odnosno evo, mislim da je prilično prosvjetljujuće vidjeti tko su bili e, predstavnici koji su se nalazili u toj skupini e, ili lobisti ili predstavnici industrije i tako dalje, svi koji od toga profitiraju, ali nijedan predstavnik e, civilnog društva ili građana ili skupina koje se zalažu za mir. Dakle, moje pitanje ovdje vama i kolegama i kolegicama je ne mislite li da je to ipak e, situacija koja nije dobro uravnotežena? Da sad tu postoji jedna skupina stručnjaka, osoba, donositelja, odluka, ovih think tankova koji nešto e, propisuju ili donose neke odluke, ali koje je tako jednostrano sastavljeno u svom sastavu, jer e, naravno vraćam se na to, to je jedna politička odluka naravno za što će se koristiti sredstva Europske unije, a tu osim nas predstavnika e, naroda trebaju biti i e, odgovarajući predstavnici civilnog društva koji bi trebali biti uključeni u taj proces savjetovanja i donošenja odluka. Dakle, to je moje mišljenje i moje pitanje kako vi to vidite. Hvala gospodin Zdrujevski, sljedeći na redu. Da, također e, želim vam čestitati na izboru za predsjednicu. Isto tako želim naglasiti, istina je da trebamo ostvariti napredak, pomaknuti se s mjesta. I također slažem se s onim što je rekla gospođa Gomez. Imam jedno pitanje o e, kibernetičkoj sigurnosti i također sigurnosti u svemiru. Imali smo jednu dramatičnu situaciju i problem sa nuklearnim satovima na satelitima. To je bio jedan čitav niz problema. Imali smo u to vrijeme, zapravo je zanimljivo zanima me možemo li saznati koji je točno bio uzrok tih problema, kako je do toga došlo i je li moguće takve probleme prouzročiti sa zemlje, dakle utjecati na satelite u svemiru. Zanimaju me institucije poput vaše mogu li one podijeliti svoju nadležnost kada se radi o reagiranju na takve probleme kako bi javnost mogla što prije saznati da je, problema uopće, da je do problema uopće došlo jer inače imamo, inače imamo problema. Za mene je brzina reakcije i brzina informiranja javnosti nešto što je izuzetno važno i zanimaju me i nove tehnologije. Mislim da o tome potrebno razgovarati. Hvala vam. Ja sam imala slično pitanje za našeg gosta. Također se ticalo problema sa sustavom Kopernik, Kopernikus. Izvolite sljedeći govornik. Da, gospodin Galer, izvolite. Da, evo, gospođe Lezing, još jednom. Dakle, ova skupina Grupa of Personalities koju je osnovala komisija, a nakon što je parlament zaključio pilot projekta na temu istraživanja e, obrane. Znači, prvo smo imali političku odluku, a onda je komisija osnovala ovu skupinu i zapravo u e, iz e, zaključaka, dakle, on koji smo donijeli je proizašla i sastav te skupine koji je bio takav kakav jest. Naime, industrija bi trebala provesti ono što se namjerava ovim programom i druge skupine dionika ne bi bile u stanju te prijedloge odraditi na, na kompetentan način jer oni nisu e, namjeravani adresati ovog e, programa. Dakle, hvala. Direktore, e, možete li odgovoriti na ovo što smo sada čuli? Hvala vam. Na pitanjima imamo nekoliko pitanja koja su se odnosila na postupak provedbe, na provedbu samih mjera. Gospodin Galer je naglasio jednu činjenicu da parlament želi provesti pripremno djelovanje prije pilot projekta i zato će se i parlament konzultirati. S parlamentom ćemo se konzultirati jer je ono između ostalog i tijelo odgovorno za proračun. I kao što dobro znate, MFF je podložen pregledu od strane Europskog parlamenta kao tijela za proračunski nadzor. Dakle, imamo s jedne strane pitanje provedbe i tu je poveznica sa proračunom, što znači da, ćemo o tome, da će se o tome odlučivati putem normalnog redovnog postupka. Sljedeće što želim reći, Europska komisija se uputila na ovo putovanje na ovo nepoznat teritorij i to nakon e, sastanka Europskog vijeća. Pokušavamo vam dati e, sažeti zapravo ono što su oni rekli, što je najvažnije u njihovim zaključcima. U biti oni su rekli čim ćemo imati u Europi oružje i naoružanje, bolje je da to oružje proizvodimo u Europi na taj način, ako to ne budemo učinili, trebat ćemo ih proizvoditi negdje drugdje, izvan Europe. A naravno to neće biti dobro. Na taj način bismo naravno i štetili samoj industriji u Europi. Nije reč o tome treba li Europa postati nova Kostarika, jedna država bez vojske. Mislim da to uopće nije tema rasprave. Mi smo primili mandat i činjenica je da je Europa militarizirana do jedne mjere. S obzirom na to, pitanje je trebamo li proizvoditi oružje u Europi ili ćemo ukrenuti leđa vlastitoj industriji, obratiti se Amerikancima, Indijancima, Indijcima ili Rusima kako bismo njih kupovali oružje u Europi. Europsko vijeće je u nekoliko navrata o tome odlučilo, ja sada ne mogu to propitivati. Mi imamo svoj mandat. Nekoliko vas je također istaknulo jednu važnu stvar. Što se tiče Naša zajednička sigurnosna obrambena politika zahtjeva, zahtjeva potporu, zapravo dodatnu potporu iz drugih sektora. Ja sam odgovoran za jedan od tih sektora i sav trud koji se ulaže u vojnom smislu, u sigurnosnom smislu, od tog truda bismo mogli imati koristi i u civilnom sektoru. Ovaj program, ovaj istraživački program je samo jedan od elemenata u cijelom paketu koji je jako specifičan, ima svoje posebne karakteristike, ali ne razlikuje se zapravo toliko od drugih istraživačkih projekata na razini Europe. Kako će sve to izgledati u praksi? Gospodin Galer je tu postavio pitanje, pitao je hoćemo li imati neki zajednički okvir ili ćemo e, pak imati dva potpuno različita istraživačka programa. Pred sobom imamo dvije mogućnosti i pravne službe će vjerojatno tu iznijeti vlastito stajalište, Međutim, po mojem mišljenju, pragmatično je e, sljedeće. S obzirom da program za obranu i istraživanje u području obrane ima svoje specifičnosti. Ako ćemo imati zajednički okvir, moramo imati i istraživački stup i stup za obranu, iako je to sve pod jednim zajedničkim nazivnikom. Treba vidjeti koje su to prednosti. Ako će se raditi samo o dodatnoj birokraciji, o dodatnoj papirologiji bez jasnih prednosti, onda ćemo vjerojatno imati dva odvojena programa. Međutim, želim naglasiti da 27 država članica putem postupka komitologije sudjeluje u ovim programima svih 27 država. Imat ćemo razmjenu gledišta, razmjenu stajališta u kasnijoj fazi što se tiče razvoja programa za kapacitete, Međutim, niti jedan kapacitet se ne definirana za svih 27 država. Uglavnom, tri ili četiri države rade na razvoju određenog kapaciteta zajedno. Što se tiče koordinacije sa e, radom na nacionalnoj razini, to je važno pitanje, ali tu zaostajemo pomalo. U drugim područjima istraživanja, na primjer e, području koje se odnosi na svemir, na sigurnost, tu trebamo imati pozivno očitovanje interesa i sve se to radi tako da predstavnici sektora, industrijskih sektora ili e, akademske zajednice se moraju javiti na te pozive ako sudjeluju u shodnim istraživanjima i taj nesklad ćemo morati riješiti u budućnosti. Zatim što se tiče proračunskih sredstava. Možda nisam bio dovoljno jasan kada sam održao izlaganje. Imamo za pripremno djelovanje kroz tri godine izdvojit će se 90 milijuna eura. Nakon što istražni program u kontekstu novog MMF-a bude aktivan, ćemo i dobiti 500 milijuna eura godišnje, nadam se, i to tijekom sedam godina, dakle sve ukupno 3,5 milijardi eura. Što se tiče kibernetičke sigurnosti i sigurnosti u svemiru, spomenuli ste ove satelite i probleme na koje smo tu naišli. To je možda problem sa samim dizajnom. Međutim, važno je naglasiti da je za buduće, budući program od presudne važnosti da, imamo i, da uključimo i dimenziju kibernetičke sigurnosti. Ne postoje stvarne granice između kibernetičke sigurnosti iz civilne i vojne perspektive. Često kada se dogode kibernetički napadi u civilnoj sferi, to automatski ima utjecaj i na vojnu sferu. i komisija je u svojoj komunikaciji o hibridnim prijetnjama spomenula da u tim područjima sigurnosti trebamo zauzeti jedan e, jasni stav i dobro razmisliti o budućoj prevenciji, o preventivnim e, mjerama u budućnosti. U kada imate zaštitne zidove ili firewallove u kibernetičkoj sigurnosti ili nekakve sigurnosne sustave, vi uspostavom takvih sustava zapravo blokirate neke druge sustave i to sa sobom nosi određene posljedice. program kibernetičke sigurnosti upravo zato mora biti čvrst i uz njega mora ići mehanizam nadzora koji bi na vrijeme e, otkrio sve prijetnje, iako to naravno jako puno košta. Znam da vam se e, žuri i slobodno možete otići. Hvala vam na vašem doprinosu, hvala što ste došli na naš sastanak SEDEA, a sada bih e, dala riječ gospodinu Rožeru. On je direktor iz Europske obrambene agencije i dat će nam jedan praktični pogled na ovaj projekt. Hvala, čestitam vam na vašem izboru za predsjednicu. Hvala vam što ste me pozvali na ovaj sastanak na sjednicu pododbora. Prošli put sam govorio i to prije nešto kraće od dvije godine u to vrijeme imali smo pilot projekti i pripremno djelovanje koji su tek bili konceptualne ideje. Danas, zahvaljujući učinkovitoj suradnji između Europske komisije i Europske obrambene agencije, pilot projekti u fazi provedbe, a pripremno djelovanje je također dio službenog lansiranja projekta. Govorit ću vam o napretku koji smo postigli i o izazovima koji još predstoje želim vas podsjetiti na glavne izazove i ciljeve. Istraživanje e, obrane već e, postoji u Europi, ali se suočilo s vrlo ozbiljnim problemima, a glavni dio toga odvija se na nacionalnoj razini i želimo u najvećoj mogućoj mjeri E, iskoristiti e, mogućnosti standardizacije i promicanja budućih programa suradnje. EDA već je postigla određeni uspjeh promičući bolju suradnju e, i isto tako u radeći na 190 projekata koji su vrijedni preko 100 milijardi eura koji su pa- utrošeni u proteklim godinama. Međutim, financijska kriza rezultirala je e, stalnim teškoćama u motiviranju država članica da u ovo ulažu. Želimo promicati sinergiju e, u e, obrambene svrhe i civilnu zaštitu isto tako, a osobito zato što E, primjena tehnologije za obzor 2020. E, mora biti e, civilna i najveći problem za istraživače u obrambenom segmentu je u tome što 30% svih zahtjeva nailazi na odbijanje a događaju se nove ugroze, nove opasnosti e, i e, novi plan objavljen je prošle godine. Mogu naglasiti da e, se tu nalaze mnogi od naših ciljeva, ali je najvažniji cilj zaštita i građana i interesa Europske unije. Prema tome, središnja istraživačka schema koja bi bila i financirana sa središnje razine i, i dalje je u podlozi svega ovdje ovoga, međutim želimo tome dati dodanu vrijednost kao što je gospodin Gale govorio i poboljšati e, konkurentnost Europske unije a ako su te nove scheme komplementarne i dobro koordinirane e, s e, postojećim schemama na nacionalnoj razini tim bolje. Želim izraziti zahvalnost e, odboru e, upravo na tome što e, je inicirao pilot projekt koji je bio dobra ideja iako u malom opsegu bio je odlična prilika E, da se testira kompetencija i suradnja kao i kompetencija Europske obrambene agencije. Pilot projekt sastoji se od triju istraživačkih aktivnosti e, ukupne vrijednosti 1,4 milijuna eura e, i krenuo je u studenom 2015. godine. E, unutar strukture EDA i posebno CAPTEX e, skupine države članice kao i industrija e, kao i ostali koji bi mogli surađivati trebaju utvrditi teme za pilot projekte i države članice morale bi E, odabrati te opcije i prezentirati ih komisiji nakon dodatnim e, konzultacija. Tri su teme e, se ovdje iskristalizirale a to je stvaranje svijesti i standardizacija u skladu s, sa pristankom e, i e, spremnošću delegacija tri su teme istaknute i uz podršku evaluatora e, i ministara obrane država članica odobrene i ovaj popis odobrila je i Europska komisija e, uz kratku raspravu e, i e, sve je potpisano u listopadu 2016. godine. Želim reći da unatoč činjenici da se ovo radi na ovaj način po prvi puta, unatoč činjenici da su ove teme postignute i pitanja usuglašena od strane ovih svih delegacija. Tri konzorcija krenuli su sada e, u projekte i pratit ćemo e, tijek tih projekata. I to posebno potrebu za više inovativnosti i e, za prilagođavanje e, interkulturalnim e, načelima. Imamo nekoliko teškoća koje su potpuno normalne za jednu schemu koja se na ovaj način prvi puta testira. Sve je to razriješeno u brzom roku. Dakle, ovo je istraživačka schema i program koji se financira sa središnje razine dobili smo 21 prijedlog e, i to dobro geografski e, uravnoteženo iz 21 države članice i to e, različite organizacije sudjeluju i koje se bave inovacijama i istraživanjima u E, tehnologiji i znanosti. Imamo i onih koje predvode sveučilišta i istraživačkih e, istraživački centri, a Evropska unija je tu dobar e, partner i sve pripreme se temelje na osnovnom pravilu, a to je da se testira pilot projekt i kroz prilagodbu e, koja će uslijediti kad se to bude odvijalo e, u većem razmjeru e, zapravo testiramo uspješnost i prikladnost ove scheme. Osim navedenoga imamo i redovne sastanke s direktorima projekata, imamo radionice e, i suorganiziramo e, sve ovo sa e, DEA i Europskom komisijom da bi se postigla konsolidirana stajališta i uklopilo sve u rad ASIS odbora o kojem ste već čuli. Dakle, želimo demonstracije tehnologije, želimo e, standardizaciju, interoperabilnost e, i razvoj tehnologije i e, vjerujemo da će biti uspješna i studija za zajedničkim upravljanjem obrambenom tehnologijom i e, utvrdili smo preferentne teme kao i zahtjeve za kompetencijama, za sposobnostima koje trebaju imati države članice i nakon što EDA uprava e, ovo odobri, to će biti službena informacija za e, AZIF odbor i za sve pripremne radnje i djelovanja. Komisija se sad priprema finalizirati radni program za 2017. i uloga EDA e će, vjerujem, i uštedjeti vrijeme e, i e, ovaj rad u upstreamu treba osigurati da bez obzira koja tema bude odobrana, odobrena ona će E, biti uvijek usklađena s prioritetima država članica. Evo ključnih specifičnosti ovih istraživanja. Važno je da se osigura da tehnički zahtjevi projekata e, budu u skladu sa sposobnostima država članica E, i njihovim potrebama, a što će biti e, usklađeno e, na razini ministara obrane. Na tragu članka 45. trebamo uskladiti naše potrebe i želje sa sposobnostima i poduzeti pripremne radnje E, te, te graditi na pozitivnim iskustvima e, pilot projekata. Što se tiče razmjera, to je za sada u skromnim razmjerima, međutim, e, naravno, Kaptek moderatori imaju ključnu ulogu u utvrđivanju kasnijih zahtjeva, ali i u praćenju ovog projekta. Naravno da se kasnije očekuje povećanje oko 90 milijuna eura u tri godine i zato je važno sve dobro pripremiti. Imamo e, jednu jedinicu za pripremu, a koja već ima četvero e, zaposlenih e, i koji kreću s programom kad e, se delegacije suglase i potpišu sporazum. Ovo je prvo od kratkoročnih e, pravila, ali nam je važno za započinjanje programa e, i za potpisivanje sporazuma o potporama. Ključni pokazatelji uspješnosti koji će govoriti o pripremljenosti e, će biti pokazatelji spremnosti e, i kompetencija država članica, a radne skupine će se baviti posebnim temama poput standardizacije e, i promicati potpune projekte i programe. Što se tiče downstream pravila, ne bi trebalo čekati da projekti budu dovršeni. Ovo je stalni proces i želimo da e, uloga downstreama bude što je moguće veća jer nam je važno da se kompetencije i sposobnosti i dalje razvijaju e, u skladu sa onim što komisija e, u svom akcijskom planu predlaže. Što se tiče e, priprema Europske komisije, mi se oslanjamo na sve što ćemo naučiti tijekom pripremnog razdoblja i u ovoj fazi mislim da bi bilo korisno da rezimiramo ono što smo već naučili kao i implikacije budućih izazova. Već smo rekli da je važno održavati poveznicu između istraživačkih prioriteta i sposobnosti država članica koje su suverene u pogledu vojnih sposobnosti. Naravno da je važno e, imati na umu globalnu strategiju E, kao što smo čuli od komisije 14. studenog e, i e, dan nakon toga je EDA naglasila da će raditi paralelno na implikacijama određivanja i utvrđivanja prioriteta za istraživanje, a to će se raditi u bliskoj suradnji s državama članicama da bi se još poboljšala e, poveznica e, i učvrstila poveznica e, i promicala potreba za ulaganjem. Osim navedenog, ne treba duplicirati, to treba izbjeći. Treba izbjeći dupliciranje i akcijski plan komisije treba biti jasan da bi se to izbjeglo jer želimo biti komplementarni i u potpunosti iskoristiti sve mogućnosti koje stoje na raspolaganju. Najgore bi bilo da se utvrde prioriteti bez koordinacije i e, bez spoznaje e, o e, sposobnostima i potencijalima koji stoje na raspolaganju. Za mene je ključno kako će EDA i Europska komisija surađivati. E, kad sam zadnji puta govorio, e, ovdje jedno od pitanja za mene e, bilo je pitanje o načinu suradnje. Ja sam rekao da moramo naći novi način rada i to na međuvladinoj razini i danas Mogu reći da nam je to pošlo za rukom i to e, i za pilot projekte i u pripremnim djelovanjima i to smo postigli e, koristeći postojeće strukture, e, a odlučivanje je išlo kroz komisiju uvijek oslanjajući se na komitološka pravila. Želimo slijediti i dalje istim putem i nastavljati istraživački rad uz konsolidaciju opcija, a bilo bi vrlo e, teško postići potpunu e, konvergenciju kroz međuvladin program, pa ja predlažem da ovo ostane e, na razini opcija uz puno korištenje mogućnosti e, komisije za primjenu komitoloških e, pravila. Dakle, to neće prejudicirati ishod postojećih istraživačkih e, djelatnosti i studija, ali svakako želimo ostaviti odgovarajuću kontrolu državama članicama kod rasprave o vojnim sposobnostima. E, želimo i nadalje surađivati e, i e, doraditi sve ovo uz poštivanje pravila koje stoje u ugovorima. Hvala vam lijepa na ovome, a tajništvo poštovani kolege nije bilo baš u potpunosti sigurno tko je sve tražio riječ, pa za početak gospođa Valero izvolite vi. Dakle, želim započeti postavljanjem pitanja koje se nametnulo kad je gospodin Pujne e, odgovorio na jedno od pitanja, govorio je o obrambenoj industriji i nedostatku kapaciteta E, te pri tome da smo prisiljeni naoružanje uvoziti iz država izvan Europske unije. Međutim, danas imamo prekapacitiranost e, u proizvodnji i mnoge tvrtke proizvode praktički iste stvari. Želimo li biti konkurentni, mi smo prisiljeni e, prodavati državama izvan Europske unije, a ne našim susjedima unutar Europske unije. Imamo već prevelike kapacitete, pa bi bilo bolje za industriju naoružanja Europske eh, unije da se koordinira i da se riješi pretjeranih kapaciteta, a mislim da bi to bio dobar prvi korak u koordinaciji E, raznih izazova i pitanja e, koja se odnose na e, obranu a koja pred nama stoje. Što se tiče građana Europske unije, prolazimo sad kroz razdoblje u europskoj povijesti gdje smo na jednom nesigurnom skliskom tlu puno organizacija i skupina koje bi bile vrlo zadovoljne da jednostavno dozvolimo da propadne projekt Europske unije, ali mi e, želimo i moramo biti otvoreni e, u smislu onoga što mi radimo. Evropska unija od ogromnog je značaja za naše ljude, ne za sve na dnevnoj osnovi, ali svi žele znati što se događa. E, što se tiče EDA, to je agencija, nije institucija, EDA je agencija čijim informacijama naši građani nemaju pristupa na način na koji bi oni željeli i na koji bi to bila ona institucija. E, čak ni Europski parlament nema puni pristup e, onome što se događa u EDA e i na to želimo imati veći utjecaj jer transparentnost nam je jako važna, pa čak i javna rasprava o tome kako tko vidi e, obrambena pitanja u budućnosti i želimo e, nastaviti na ovome raditi, ali e, slušamo što sve radi civilna strana i kako bi to trebalo financirati iz istraživanja E, koja se odnose na obranu. Možda to i nije baš najbolje, e, trebalo bi vidjeti kako je koja država članica odredila prioritete, e, ali koji će se koje će se istraživanja odvijati, nešto je što nam niste rekli. Govorili ste o temama, ali želim znati što se događa. Što se događa danas i koji su to prijedlozi koji su danas pred nama konkretno. Hvala lijepa. E, ja bih željela znati e, koja je razina interesa koju iskazuju države članice za pilot programe e, i za suradnju i sudjelovanje. Gospodine Galer, izvolite. Još jedno pitanje jer e, gospodin Brune nije ništa o tome rekao. Naime, ja sam pitao kako će biti ovaj sporazum o delegiranim ovlastima, e, kako će se uzeti u obzir kontrolna prava parlamenta. Naime, to ide malo e, u smjeru onoga što je pitala kolegica, jer mi ovdje otvoreno zasjedamo, možemo postaviti sva pitanja i nadamo se dobiti i odgovore. A drugo, e, pitanje koje se priključuje na ono što je rekla gospođa Ana Fatiga. Naime, mislimo da je u ovom trenutku sada važno da je da kod ovih pitanja koje se sada planiraju, doista posluša što misle zemlje članice, jer one su te koje će na kraju krajeva to morati i platiti i dogovoriti se oko ovih e, projekata. Dakle, treba osigurati jednu blizinu prema zemljama članicama kako bi zemlje članice ne bi imale osjećaj da tu nešto čine e, upstream s komisijom ili tako dalje. E, kako razmišljate o tome, naime? Okay, so now, uh, director, please. Uh, Evo, hvala. Možete li odgovoriti sada? Zahvaljujem. E, prvo pitanje o prekapacitiranosti. To nije baš riječ koju bih ja upotrijebio. Ja bih više govorio o fragmentaciji. Kada pogledati, e, mi u Europi doista uvozimo puno opreme, e, posebice Sjedinjenih država, ali ono po čemu se s vama u potpunosti slažem da dotičnu opremu često imamo puno potencijalnih dobavljača i ne iskorištavamo ekonomiju veličine, a to bi dalo dodanu vrijednost e, našoj suradnji. I ovdje doista mislim da ono što radimo na razini istraživanja bi u budućnosti moglo imati pozitivnog e, učinka na industrijskoj razini, jer kada e, stvarate partnerstva na razini istraživanja, ako imate dobar program, onda će tako partnerstvo i potrajati. Vjerojatno Najbolji način na raspolaganju, našem raspolaganju koji imamo za promicanje transnacionalnog partnerstva, e, čak i u dugoročnom razdoblju, e, će upravo biti ovo smanjenje fragmentacije tržišta u Europi, ali i povećanje konkurentnosti za domaću proizvodnju, znači proizvodnju na domaćem terenu u Europi tih sustava umjesto da ih moramo uvoziti iz trećih zemalja. Doista mislim da ono što radimo ovdje sa ovim e, pilotskim projektom, pripremom aktivnošću i istraživačkim programom može doista pomoći stvaranju e, stvarnog e, internog europskog obrambenog tržišta sa konkurentnim dobavljačima u Europi i uz optimizaciju načina na koji trošimo novac. Jer fragmentacija, naime, e, činjenica da imamo puno e, dobavljača malih serija je troškovno neučinkovita. Tipno problem je onaj koji ste vi spomenuli i to je upravo problem koji, e, na koji će E, ovaj, ovo centralno e, istraživanje u obrani koje sada razvijemo moći upravo odgovoriti na takav izazov, odnosno na te probleme. Također imamo i neku podkapacitiranost, a što se tiče know a za specifične sustave koje ne možemo danas proizvoditi u Europi i zbog kojih smo ovisni o proizvodnju trećim zemljama. Zaštita građana mora ostati, po mojem mišljenju, apsolutno središnji, centralni aspekt cijele stvari. I čak i ako ste ovdje sada spomenuli neke zemlje koje bi bile sretne e, otići iz <laughs> Europe, ako pogledate e, e, javno mišljenje u Europi, javno mišljenje u Europi zapravo E, jest za to da se radi nešto po pitanju obrane. Ja sigurnost i obranu zapravo vidim kao ključnu temu za razvoj Europske unije. Postoji globalna potpora javnog mišljenja o tome, možda naravno to ovisi o raznim kontekstima, teroristički napadi, teroristička kriza, ali mislim da prosječni europski građanin bi bio sretan kad bi Europska unija bila učinkovitija po pitanju njegove zaštite. Što se tiče transparentnosti, da, imamo u EDI posebne propise, posebice u financijskim dokumentima. Neki od naših dokumenata su dokumenti ono, koji su samo za oči zemalja članica, ali obzirom da smo mi mala agencija i htjelimo, želimo reklamirati ono što radimo. Mi smo orijentirani prema komunikaciji, pogledajte našu stranicu, naći ćete tamo puno informacija. Posebice ćete naći informacije sa presrelizima e, našeg, e, naših uprava, redovne izvješća o svim projektima kojima upravljamo. I mislim da smo mi vrlo otvoreni u javnoj komunikaciji. Što se tiče ovog pravnog gledišta, treba jasno reći, da čim EDA dobije sredstva iz proračuna Europske unije, e, primjenjuje se parlamentarna kontrola. Vi imate izravnu kontrolu iznad EDA za onaj dio proračuna koji dolazi iz e, ove pripremnog djelovanja. Želim to jasno reći, naime, jer e, neke zemlje članice su možda uzrojene zbog toga, ali to je takva igra. Demokratski propisi Europske unije kažu da izglasani proračun koji je izglasan i dodijeljen u okviru proračunskih sredstava Europske unije potpada pod proračunsku kontrolu Europske unije i primjenjuje se proračunski propiski. Mislim da zemlje članice su to zapravo isto integrirale i da više nemamo problema s time. I također još želim jednu osobni komentar dodati. Ja sam osobno vrlo sretan zbog interesa koji Europski parlament e, polaže e, ED agenciji. E, pilotski projekti posebice su dobri za isprobati metodu rada između komisije i EDA i također Mihael Galer također u okviru AFETA priprema izvješće o implikacijama Lisabonskog ugovora za, sigurnost, za pitanje sigurnosti oprem, obrane i mislim da je vaša uloga u ovom području apsolutno ključna. I ovdje ne govorim e, kao direktor EDE, nego kao redovni građanin i mogu reći da u tom području vaš rad je iznimno važan. Što se pak tiče istraživanja na zemalja članica, ono što me zapravo mogu reći je sljedeće ono što mi dajemo kao input komisiji, kao programski odbor, ono što vam ne mogu reći je konačni odabir naravno tema koju će komisija odabrati nakon konzultacija sa programskim odborom. Filip Brune već je spomenuo neke ključne teme kao e, komunikacijski sustav i tako dalje. A komisiji smo također prenijeli niz e, tema, potencijalnih tema za ključne obrambene tehnologije. Više od deset takvih tema za disruptivne tehnologije i također neke teme koje povezane sa interoperabilnošću, komplementarnošću i standardizacijom. Nadalje, cijela stvar je vrlo diverzificirana. U ovoj fazi vam zapravo ne mogu reći koji će biti teme na kraju odabrane, ali ono što možemo reći je da dodana vrijednost Europske unije je bio vodeći motiv u raspravi sa zemljama članicama. A kako bi se osiguralo da ono što predlažemo ne duplicira ono što je već postignuto na nacionalnoj razini ili u drugim okvirima suradnje. I to daje dodanu vrijednost Europske unije, nešto što se ne može zbog ekonomije veličine postići na razini Europske unije zbog interoperabilnosti i standardizacije. Znači postoji dug, puno razloga za dodanu vrijednost EDE e. i također ne želim ništa reći o tome što će biti na kraju konačni odabir komisije, ali to je na njima, ali e, stvar je bila u tome da treba predložiti samo dobre opcije za odabrane teme i s moje strane ja ponavljam ono što sam rekao u zaključu svog e, govora. Bez obzira na konačni odabir tema, sve dok se radi o podsetu tema koje smo predložili, sigurni smo da e, će to imati e, veliku dodanu vrijednost i još jednom kažem, bez obzira na to što će programski odbor E, na kraju od, predloženih tema koje će na kraju biti odabrane, to će biti na korist Europske unije. Situacija je možda malo kompleksnija što se tiče EDRP jer e, postoji tu jedna nova e, pojam, to je iscrpnost ključnih prioriteta. Znači, mi mm, imamo pitanja, postupovna pitanja, znači odabiramo neke o, e, ideje, dobra ideja ZDRP, a to je nešto za što sam govorio. E, ovdje moramo imati sveobuhvatan proces i konzistentnost između sposobnosti istraživačkih prioriteta i, i dodatni e, izazov je da moramo sve EU prioritete u tom području iscrpiti razne interese zemalja članica. Na početku smo bili malo o nesigurno, naime e, pozitivni aspekti su više političke potpore, pitanjima sigurnosti, ali i neke zamrtosti oko praktičkih modaliteta. Mislim da je vragu zapravo u detaljima i u potpunosti podupiram e, ovo pitanje koje smo dobili. Naime, trebamo poticati sudjelovanje zemalja članica doista, ali to će ovisiti o praktičnim modalitetima i činjenicama koje ćemo prenijeti zemljama članicama e, koje žele biti u potpunosti uključene i donositi odluke u cijelom procesu. Upravo zato u e, agenciji EDA mi smo već e, u širokim konzultacijama sa zemljama članicama, ali uzeli smo u obzir input industrije i drugih dionika na otvoreni način na našem pravačkom odboru koji će donijeti konkretne odluke o opcijama koje treba će se predložiti. Znači, zapravo evo, tako se kaže zemljama članicama, vi igrate ključnu ulogu i vi ste donosili odluku definiranju ovih opcija i mislim da to treba nastaviti na strani komisije. A posebice podupiram propise o komitologiji jer prema propisima komitologije Zemlje članice mogu reći ako se ne slažu s predlogom komisije, mogu to jasno reći, mogu staviti veto na program. Ne mislim, kažem da će to biti program, e, problem jer mi imamo konstruktivne rasprave i pokušavamo progresivno konvergirati prema konsenzusu i mislim da će radni program biti usvojen na vrlo konsenzualan način, ali zemlje članice mogu reći što misle i o sadržaju i modalitetima pripremne aktivnosti i to treba zadržati na razini e, potencijalnog budućeg istraživačkog programa. Zahvaljujem. Hvala direktore. Evo iskoristili smo svo vrijeme, gotovo svo vrijeme koje je bilo predviđeno na našem dnevnom redu. Sad imamo sljedeću točku dnevnog reda. Molim da ostaneme i dopustite evo da a, e, otpratim našeg panelista. Zahvaljujem. Thank Colleagues, please take your seats. Thank you. Allow me... Evo zahvaljujem e, i dopustite da krenem sa sljedećom točkom našeg e, dnevnog reda. A to je točka e, kojom smo se već dosta puta bavili u našim raspravama. Mi se često bavimo pomorskom sigurnošću, odnosno sigurnošću e, pomorskih regija, ili u Sredozemlju, ili u Crnom moru, također u Baltičkom e, moru. I već smo imali prezentacije e, oko perspektive i južnih baltičkih država E, Poljske i drugih. A sada vam želim prezentirati gledište Švedske i Finske na temu sigurnosni izazovi u regiji Baltičkog mora. Švedska i finska perspektiva, doista mi je zadovoljstvo e, e, prezentirati vama Tomasa Nilsena, e, vojnog predsjednika Švedske u EU i NATO, umjesto našeg e, predviđenog panelista iz našeg dokumenta. Ali zasigurno će prezentacija biti svakako jednako zanimljiva. Te nadam se da sam dobro, da ću dobro je e, e, izaći vaše ime potpukovniče, dakle e, potpukovnik Jiri Rajcalo koji je ovdje predstavnik Finskog ministarstva obrane. Dakle, izvještena sam da E, obje prezentacije e, trebaju ići sljedećim redoslijedom, dakle Finska pa Švedska, tako da evo dopustite mi da evo postupimo kako sam predložila, dakle e, potpukovniče Rajco, izvolite. Dame i gospodo, zahvaljujem za ovu priliku da vam iznesem neke ideje o sigurnosnim izazovima u regiji Baltičkog mora. Evo nekoliko stvari koje se tiču moje same prezentacije. Moja prezentacija temelji se na materijalima iz otvorenih izvora. Ja sam časnik vojske i cijeli život sam bio pa ću se uglavnom baviti o obrambenim i vojnim aspektima sigurnosti. Dakle, ja ću gledati na ovo pitanje na način koji naravno ne može obuhvatiti sve aspekte sigurnosti u regiji. Sve zaključke koje izvlačim i argumentacija su moje osobno razumijevanje, dakle ja ovdje neću govoriti o cijeloj prezentaciji kako izgleda sigurnosno okruženje, i moje tumačenje moje vlastito kao vojnog e, časnika i vojnog strateškog analitičara posljednjih 20 godina. Na mojem dnevnom redu su dvije stvari, a prije nego što krenemo na praktično pitanje o Baltičkom moru, htio bih nešto reći o širem okviru. Kako bismo razumjeli širenje tenzije i sigurnosnu problematiku s kojom se suočavamo u Baltičkom moru, ove godina i protivih godina, moramo pogledati barem 25 godina unatrag kako bismo bolje razumjeli dugoročne procese koji su utjecali na način na koji, e, koji se razviju današnje sigurnosno okruženje, a u drugom dijelu bavit ću se regijom Baltičkog mora. Mislim da je jedna e, Ključna stvar oko prve točke dnevnog reda, dakle dugoročne perspektive, je da kada je završio prije 25 godina hladni rat, to je bio vrlo pozitivan i dobar e, ishod međunarodnih odnosa, ali također i visoko problematična stvar, jer države glavni e, dionici međunarodnih sustava nisu imale nikakvu ideju o budućim novim e, propisima o međunarodnim sigurnosnim pitanjima. Znači, koje će biti nove prijetnje, naime, stare prijetnje očigledno su nestale, ali gdje se sada fokusirati što se tiče sigurnosnih pitanja koja je Uh, uloga obrane milijuna uh, vojnika koji se spremaju u Europi, ova bitka za koju se spremaju 40 godina je prošla, znači sad je radilo o golemom zadatku da se pokuša steći neki pregled o tome kako će sad izgledati nove zakonitosti. I mislim da smo još uvijek na tom putu i pokušavamo vidjeti uh, postoje li neki izlazi za ovog post hladnoratnog razdoblja. Ali jedan ključni okvir koji je uspostavljen u europskom i transatlantičkom e, poimanju međunarodnoj sigurnosti je da živimo u globaliziranom svijetu gdje su svi više manje povezani, međuovisni i sigurnosna pitanja diljem svijeta imaju utjecaja i na naše okruženje susjedstvo. Dakle, moramo upravljati ovim globaliziranim sigurnosnim prostorom sa našim e, obrambenim sigurnosnim alatima, što znači da sad izlazimo iz ovog našeg područja i upravljamo širim nižem, e, nizom sigurnosnih pitanja, puno širim nego tijekom razdoblja hladnog rata. Kako se to sada pretvara u vojni fokus kojim se ja bavim zeleno na ovom e, pregledu možete pogledati kako Europska unija troši novac u okviru obrambena agencija znači kako se novac troši za obranu. I kao što možete vidjeti, 2010 cijena, cijena nakon toga padaju, danas e, trošimo otprilike 20% manje nego prije 2005. I želim reći da je prije toga, tijekom 90-ih, e, smo već keširali na dividendu od mira. Dakle, znatno se smanjila e, obrambena potrošnja u Europi. Isto se odnosi, ako pogledate statistiku iz NATO-a, 2010. cijene padaju, znači sa otprilike 320 e, e, milijardi e, na krajem hladnog rata na otprilike 350 milijardi danas. Dakle, u tom također vidimo trend pada. I ako sada pogledamo, koliko e, zemlje članice troše na obranu, vidimo nekoliko većih e, zemlje koje troše više, Francuska, Italija, i tako dalje, Baltička regija, dva veća, e, aktanta Njemačka i Poljska koje troše najviše, ali većina europskih država su uglavnom po pitanju potrošnje prilično mali dionici. Znači mnogi dionici s mnogim interesima, ali ne previše e, kapaciteta i sposobnosti po državi. Dakle, naša perspektiva na vojna pitanja i rata u Europskoj uniji na zapadu e, proživjeli su znatne promjene u eri poslije hladnog rata. Najveće od njih je da potreba za pripremom za veliki rat u Europi i kao i volja za to su opali. Nema prijetnje, pa nema niti potrebe ili percipirane potrebe za razvojem vojnih kapaciteta za teritorijalnu obranu. Imamo neke nove logike koje se razvijaju uz taj tradicionalni pogled na ratovanja koji se E, fokusirano upravljanje krizama u globaliziranom svijetu s našim vojnim i drugim alatima e, i nakon 11.9. E, jedna nova logika koja se uključila je borba protiv terorizma i pobunjenika sa iz Europe prema tim novim teritorijima. Znači imamo novu logiku E, sigurnosnih nacionalnih interesa i e, pitanja kakva nam vojska treba i kakva vrsta sigurnosne politike nam je potrebna. E, uskoro ću završiti s ovim prvim dijelom, ali samo želim reći sljedeće. Možda ne možete vidjeti, ali samo kada se zagrijavala kriza u Ukrajini od 2013. u studenom, E, održan je okrugli stol u Europi kojem su prisustvovali tada predsjednik NATO vojnog odbora general Bartels i drugi a koji su došli do zaključka okruglog stola koji je glasio NATO i saveznici moraju definirati novi narativ kako bi uvjerili građane da je obrana i dalje važna. Dakle, u tom trenutku 2013. rasprave su se i razmišljanja o vojnoj obrani u mnogim dijelovima Europe su se vodili na sljedeći način. Vjerojatno se svi sjećate govora Putina na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji 2007. koja je dospjela u brojne <laughs> novine gdje je rekao da Rusija ne dijeli ovaj okvir za međunarodnu sigurnost e, koji implementira Zapad i ne dijeli način na koji Zapad vidi svijet. I 2011. nakon e, nato operacije u Libiji, Putin je također na sličan način rekao da Rusija ne dijeli ovaj pogled na međunarodnu sigurnost i upravljanje globalnom sigurnošću iz svog područja i E, eksplicite osim toga rekao izjave iz 2011. Članice NATO, posebice Sjedinjene države, razvile su vrlo čudno tumačenje sigurnosti koje se razlikuje od našeg. Kraj citata. Dakle, održavajući ove različite perspektive sigurnosti, ako pogledamo i potrošnju Rusije za obranu u vremenskom okviru 2010. do danas, možemo ovdje ponovno vidjeti cijene 2010. da je e, proračun za obranu porastao e, otprilike 80%. E, dobro, uz neku korekciju za inflaciju. Pa bih evo zaključio svoj i dio svoje prezentacije time da postoje jasne, vidljive razlike u paradigmama o tome kako Europa zajedno sa Sjedinjenim državama konceptualizira sigurnost, obranu i kako to čini pak Rusija. Dakle, imamo nesrazmjeran i ne međusoban e, odnosno međusobno nespojive paradigme obrani. To se zove u akademskoj literaturi E, postmoderni zapad protiv velike sile Rusije. Dakle, moja prva prognoza što se tiče jačanja tenzija u Baltičkom moru je e, pomalo ovako alarmistička, iako to ne želim, ali obzirom da imamo različite okvire gledanja na stvari, ne radi se samo o e, provedbi određenog sporazuma, već planovi, implementacije i aktivnosti na primjer za provedbu nekih sporazuma koji su doneseni svakako jest važan, ali mislim da to neće ukloniti razlike u konceptualizaciji sigurnosti i obrane u Europi ili u svijetu. Dakle, meni se čini da se radi o dugoročnim razlikama koje će dugoročno utjecati na politike. Sada ću preći na konkretnosti E, Baltičkog mora sa vojno-strateške perspektive, a švedskom kolegi ću prepustiti jedno šire gledište e, sa isto područje. Dakle, ako gledamo ovo iz perspektive e, zemalja članica Europske unije koje su ovdje zastupljene zelenom ili plavom bojom, članice NATO-a su plavo, ili ako pogledamo sve države koje graniče sa Baltičkim morem koje imaju dijela obalo Baltičkog mora, slika izgleda ovako. Dakle, evo sada da izvučem neke preliminarne vojno-strateške zaključke. Što se tiče e, vojno-pomorske e, domene, ako pogledate područje Baltičkog mora, vrlo je lako ovdje uočiti da postoji prednost zemalja Europske unije, odnosno NATO-a, znači s vojnog e, gledišta, ako krenemo uspoređivati sposobnosti, e, ovdje je Rusija u e, lošem položaju za vojne e, za vojne operacije na, na moru ovdje. Gotovo nemaju izlaza ili ulaza u Baltičko more ako se na taj način odluči od strane zapadnih sila. Tako da mislim da puno Veliki dio rasprave koja se vodi u javnoj e, u javnom e, raspravi nije uzelo to u obzir. Što se tiče zemaljskih kopnenih snaga, želim reći nekoliko stvari. Dakle, ako prvo pogledamo zemlje članice Europske unije i NATO u ovom području, rekao bih da većina europskih država nisu možda toliko zainteresirane bile ili nisu imale mogućnosti investirati u tradicionalne kopnene snage koje su bile u modi krajem, krajem 80-ih, početkom 90-ih. Znači, došlo je do gubitka kopnenih snaga i također brojčanosti kopnenih snaga u Europi, a iz očiglednih razloga to je nedostatak prijetnja. Ako pogledamo s druge strane Rusiju, Vidimo da Rusija jest kopnena sila temeljem dugo, dugogodišnje tradicije i vlastite geografske situacije i posljednjih posebica 8-9 godina fokusirala se na obnovu ne samo svojih strateških nuklearnih sposobnosti, nego investira upravo u iskoristive e, opsežne kopnene sile. To smo vidjeli u brojnim manevrima koji su sve veći i učestali od, e, u zadnje vrijeme od kraja hladnog rata, te također imaju sposobnost e, velikih vojnih operacija u vrlo kratkom e, roku, znači u samo nekoliko tjedana ili što mjeseci. Također korištenje velikih jedinica, vojnih jedinica, divizija i korpusa pokazuje koje su mogućnosti na raspolaganju ako dođu pod vojni pritisak ili još u goru situaciju. Dakle, ako gledamo kopnenu komponentu, ovdje mm, u regiji Baltičkog mora Rusija ima premoć. Te na kraju želim kratko analizirati vojno-strateški e, pitanje naprednih vojnih e, oružanih sustava u ovom području i htio bih reći da e, usporedba vojnih e, sredstava naoružanja nije sve, nego treba pogledati i doktrine i obuku ljudi, motivacije, vodstvo i tako dalje, komandu i tako dalje, komandne sustave, ali ako pogledamo e, sposobnosti i sustave, Europa ili zapadni dio Europe je u prednosti, ali postoje neke prednosti na strani Rusije i rekao bih da je jedan od e, ključnih pitanja u ovim e, modernim e, sustava naoružanja je koliko je predana Sjedinjene države obrani Europe. Jer veliki iznos samih sredstava vojnih sredstava dolazi u Europu iz Sjedinjenih država. Ako pogledamo na strani Rusije, E, govorimo o prijetnji Kaliningrada e, Europi. Iz ruske perspektive Kaliningrad je otok e, smješten daleko od kopna Ruske federacije i u krizna vremena to je noćna mora vojnim planerima obraniti i logistički opskrbljivati takav otok u jednom području gdje gotovo svatko je dio <laughs> zapadnog saveza NATO-a ili Europske unije, znači u njihovom okruženju. Znači to njima nije lako. Dakle, e, govorimo e, puno, govori se puno o tome, ali e, možda to je redovna logika za velike sile koja ima recimo ovakvu enklavu da priprema vojsku. Znači ne treba to precjenjivati, ali e, te, te snage treba realistično odmjeriti. Ali prije kraja želim još nešto reći o e, zračnim snagama. Isti slučaj kao i s naprednim e, sustavima naoružanja. I ovdje je, su snage vrlo usklađene, postoje neke prednosti na tehnološkoj snazi, i sofisticiranosti sustava na strani zapada, ali ovdje kad ponovno govorimo o e, ključnom pitanju danas nakon e, nove vlade u Sjedinim državama, kolika je njihova predanost e, europskim pitanjima obrani Europe, ako pogledamo prednosti s ruske strane, brojčana nadmoć, blizina i razna sredstva na diljem Rusije koja se mogu vrlo brzo prebaciti u područje djelovanja ukoliko je to potrebno. Dakle, e, dame i gospodo, ovo je jedna dugoročna e, dugoročni razvoj zadnjih posljednjih 25 godina u konceptualnom e, e, svijetu, a koji su pokrenuli sada događanja u stanom svijetu u Baltičkoj regiji, nego od 2013. 14. prema danas. I jednostavno ne vidim lakog e, izlaza iz toga, jer ne radi se ovdje samo o razlikama oko e, razmišljanja činjenica, nego i o načinima konceptualizacije e, sigurnosti i sigurnosnih pitanja i obrane općenito. Znači ako želimo smanjenje tenzija u Baltičkoj regiji, za to će biti potrebno dugo vrijeme i dugoročni E, politički sporazumi koje je vrlo teško danas postići nakon što je to kriza već traje u ovoj akutnoj fazi kako bih ja opisao već gotovo tri godine sada. Dakle, ono što bi bio moj prijedlog je da se obrambene e, sredstva e, u, ovom području ne smatraju samo eskalatornim sredstvima, nego da je jedan brzo rješenje za dugoročno smanjenje Eh, europskih obrambenih eh, snaga eh, jest da, dakle zaključak iz toga je da nam treba neki korektiv za ovu situaciju u sljedećem razdoblju, ali imamo golemu nepoznanicu, a to je što očekivati od nove američke vlade. Ne bih ništa predviđao, ali ono što smo vidjeli u posljednjih nekoliko tjedana u golemim raspravama u javnosti o e, budućim izgledima euroameričke politike je da se trebamo prisjetiti da i sam temeljni sporazum e, na kojemu, koje možemo, koje imamo i koje smo postigli nisu vječni. Čak i što se tiče vojnih i obrambenih e, snaga morate imati određene vlastite snage, a suradnja je dobar način jačanja svojih snaga, ali uvijek će postojati potrebe na nacionalnoj razini koje ne treba zaboraviti. Na posljedku, e, kada govorimo o Finskoj, nekad se kaže da nama nekad kažu da smo prepolagani u transformaciji obrambene politike, ali ključna ideja o obrane u Finskoj s naše strane je da pokušavamo zadržati što je više moguće s našim malim resursima naše nacionalne e, obrambene snage, teritorijalne e, obrane i to radimo e, na temeljem desetljeća tradicije suradnja svih nacionalnih agencija protiv svih mogućnosti obrane. Mi smo to zvali totalnom obranom u hladnom ratu, a sada to zovemo sveobuhvatnim pristupom sigurnosti i mislim da je to savršeni alat ili instrument za takozvane hibridne prijetnje koje su uglavnom ne vojne po prirodi, jer mislim da naše vlasti i sve vlasti i sve dijelove vlade definiraju te e, prijetnje i planiraju kako se boriti već desetljećima protiv njih. Svemo se jačati obrambene snage u Europskoj uniji s NATO-om, bilateralno i sa Švedskom. E, Puno toga smo učinili u vrlo kratkom vremenskom roku. Išli smo i na suradnju i planiranje za krizno planiranje i eventualno planiranje čak i eventualno za ratno stanje, pa to ide dalje. E, malo, ali ipak povećavamo obrambene resurse. Novo zakonodavstvo je već stupilo na snagu za bolju pripravnost, jer naše glavne snage dolaze iz, rezervnih, iz rezerve vojne rezerve. Također imat ćemo velike u sljedećoj dekadi velike projekte nabave za obranu i trenutno pokušavamo postići konsenzus da se to učini e, tako da e, e, se i pomorske izračne snage opskrbe na odgovarajući način za onda kada će to biti potrebno. Zahvaljujem, a sada dajem riječ Tomasu Nilsenu, e, vojnim savjetnikom e, iz nato Izvolite. Hvala. Cijenjeni zastupnici, gospođo predsjednice, kao što je već spomenuto u uvodu, ja sam predstavnik pri Europskoj uniji i NATO, dolazim iz Švedske i mijenjam e, gosta iz Švedskog ministarstva obrane koji je nažalost e, morao u zadnji čas otkazati put u Brisel i zato ne može biti ovdje danas. Ja ću iskoristiti njegove materijale za pripremu i mislim da e, nećete uočiti neku veliku razliku u mojoj prezentaciji u odnosu na njegovu. Hvala vam što ste mi pružili priliku da vam se danas obratim i da vam kažem nešto o ovoj iznimno važnoj temi. Nadam se da ćemo kasnije održati dobru raspravu i da će ona biti korisna za vaš rad u sklopu ovog odbora. Održat ću vam kratko izlaganje o sigurnosnim izazovima u regiji Baltičkog mora i to iz švedske perspektive. Govorit ću o budućim i sadašnjim izazovima u ovoj regiji. Određeni izazovi su politički, neki su gospodarski, okolišni, vezani uz e, slobodu plovidbe i tu su naravno i vojno-strateški aspekti. U današnjem izlaganju usredotočit ću se na sektore koji su vezani uz obrambenu i sigurnosnu politiku. Za početak e, vam želim kratko predstaviti ovu regiju. Svjestan sam da mnogi od vas dobro poznaju ovaj dio svijeta, vjerojatno bolje od mene, s obzirom da su neki od vas neki od vas dolaze iz eh, baltičkih država, ali važno je naglasiti ovdje zemljopisne činjenice. Moj kolega iz Finska je već spomenuo neke od njih. Imam, to su i preduvjeti za određene izazove. Baltička regija je malo, ali složeno područje. Osim Rusije, tu imamo sedam država članica NATO-a i tu je također i Norveška. Imamo i dvije zemlje, Švedsku i Finsku, koje nisu članice određenih vojnih saveza. Tu su također i dodatne činjenice koje su od ključne važnosti. Na ovoj e, karti vidite pristup Švedske i Finske Baltičkom moru. Kontrola nad tim pristupom povijesno je kamen spoticanja između raznih zemalja u ovoj regiji. Imamo tri otoka koje su od velike strateške važnosti. Bornholm, danski otok, švedski otok Gotland i finski otok Oland. Također bih e, htio komentirati ključna, ključne činjenice vezane uz Rusiju. Broj 5. Imamo poluotok koji je važan za ruske strateške nuklearne snage. Zatim broj 6, Sankt Petersburg, drugi najveći grad u Rusiji koji se nalazi unutar Finskog zaljeva i također broj 7, Kaliningrad. To je ruska eksklava koja je mogućnost, ali i ujedno i izazov za Rusiju, jer nije direktno vezana sa ruskim teritorijem, jedino se može pristupiti morem ili kroz Poljsku ili Litvu. Kaliningrad je važan za ruske pomorske puteve komunikacije u Baltičkom moru. Kaliningradska oblast također sadrži jednu od tri važne ruske pomorske baze, a druge dvije su u Sankt Petersburgu i na poluotoku koji sam spomenuo. Kaliningrad je jedno od rijetkih područja gdje, Rus, gdje Rusija može provesti akcije izviđanja, a to će drugim akterima u Baltičkom u e, Baltičkoj regiji ograničiti određeno djelovanje. Sva ta područja su moguća žarišta u slučaju konflikta na Baltičkom moru. Što se tiče ove regije, ona se značajno promijenila u posljednjih 20 godina. Na kraju hladnog rata Baltičke države su ponovno dobile nezavisnost i zajedno s Poljskom postale članice Europske unije i NATO-a. Prije 20 godina ova regiju su opisivali kao jednu od najmirnijih kutaka u Europi. Iz švedske perspektive mnogo je puta bilo teško privući pozornost ostatka Europe i Amerike na ovu regiju. Danas imamo dvije glavne značajke regije koju, koje vam želim istaknuti. Prvo imamo značajne pomorske puteve komunikacije. Baltičko more je jedno od najvažnijih e, pomorskih područja na svijetu. Finska, Poljska i Baltičke države ovise o Baltičkom moru jer tamo provode pomorski promet. Rusija se također oslanja na tu regiju. 40% naftnog izvoza Rusije ide kroz područje Baltičkog mora. S obzirom da Rusija ovisi o izvozu svojih eh, prirodnih resursa, Baltičko more je iznimno važan, važna regija za nju. Kontrolirati i osigurati slobodu plovidbe i slobodan pristup Baltičkom moru je nešto što je važno za sve baltičke zemlje. U tom kontekstu mogućnost kontrole i ako je potrebe zabrane pristupa jest također podjednako važna. Druga važna značajka Baltičke regije jest naravno vojno-strateška značajka. Ova regija važno je područje djelovanja za Rusiju i NATO. Primijetili smo povećanu rusku prisutnost u regiji. To je logična posljedica e, sve veće ruske aktivnosti, ali također ruska strana je povećala svoju aktivnost i to se ne može objasniti samo obrambenim vježbama. Provokativno ponašanje u zračnom prostoru, strateški bombarderi koje se nalaze u regiji prvi put od vremena hladnog rata. Imamo brojne primjere ruskih e, zrakoplova koji lete bez takozvanih transpondera i to u civilnom zračnom prostoru. Na ovoj slici iz 2014. vidite ruski borbeni zrakoplov koji leti izuzetno blizu jednog od našeg zrakoplova i to u međunarodnom zračnom prostoru iznad Baltičkog mora. Primijetili smo da Rusija neprestano testira koherentnost NATO-a i Europske unije. Povećane ruske aktivnosti u toj regiji prouzrokovale su snažnu reakciju NATO-a. Savez sada provodi određene mjere i šalje trupe u Latviju, Litvu, Estoniju i Poljsku kako bi se branio i odvratio moguću rusku agresiju. NATO će nastaviti sa obukom, sa vježbama obuke u tom području. Ove ovaj razvoj situacije zahtjeva bilateralne i multilateralne sporazume u smislu prevencije incidenata. Koje su točno e, ruske namjere koje možemo vidjeti i koje su vidljive po njihovom provokativnom ponašanju? Imamo ambiciju da se ojača Rusija i da ona postane snažan i utjecajan igrač na međunarodnoj razini. Također značajna ulaganja u vojsku su važna. Rusija e, gleda potencijalni konflikt, konflikt u Europi. I imamo i zapad se također smatra e, sudionikom u revoluciji u Ukrajini i drugim državama. Također kada pogledamo rusko ponašanje u posljednjih deset godina i u posljednje tri godine osobito, vidimo da su ruske ambicije poremetiti i promijeniti sigurnosni poredak. Rusija ga želi zamijeniti novim poredkom u kojem velike sile mogu imati utjecaj i utjecaj koji one žele. Svoju zonu utjecaja Rusija definira i definiraju tako da se ona sastoji od većine bivših država Sovjetskog saveza. Neću sada ulaziti u raspravu o hibridnom ratovanju i što je ono točno, ali trebamo imati na umu da je Rusija koristila razne instrumente kako bi utjecala na Ukrajinu, kako bi ostavila utjecaja na Ukrajinu. Ne govorim samo o vojnim snagama i o vojnoj sili, već i u korištenju javne diplomacije, zavaravanju i gospodarskim mjerama. To se se koristilo već godinama prije onoga što se dogodilo na Krimu, ali i u samoj državi. Isti uzrok e, se sada pojavljuje u Baltičkoj regiji gdje Rusija kontaktira ruske manjine kako bi Rusi koji žive izvan Rusije osjetili odanost. Rusija ima svoju interpretaciju, svoje tumačenje povijesti. Ruska pravoslavna crkva također igra važnu ulogu, ona je instrument promocije tradicionalnih ruskih vrijednosti. Utjecaj ruskih medija na Baltiku i u Skandinaviji je velik jer promiče ruske vrijednosti i ruska stajališta. Primijetili smo i korištenje informacija u Europi. Informacije Rusija koristi kao oružje. Ruske agencije imitiraju vijesti diljem svijeta. U tom kontekstu čini se da Rusija danas koristi i vojsku u političke svrhe kako bi utjecala na potencijalne, na svoju ciljenu publiku. Jedan element koji je važan jest rasprava o NATO u Švedskoj. Želim spomenuti dva dvije odloglašene izjave Rusije. 2015. ministar za vanjske poslove, to jest e, glasnogovornica, gospođa Sakarova, je rekla da članstvo Švedske i Finske u NATO bi imalo posljedice koje bi zahtijevale određene protumjere s ruske strane. U intervju iz e, travnja 2016 ministar Lavrov je rekao, odluči li se Švedska pridružiti NATO-u, Rusija će poduzeti potrebne vojne i tehničke mjere, posao je vojnih struktura da odluče o tome koje će točno mjere biti provedene. To su samo dva primjera načina na koji ruski službenici u, žele utjecati na donošenje odluka u Finskoj. Nedavna studija o ruskoj strategiji utjeca spominje deset primjera krivotvorenih pisama i članaka iz 2015. i 2016. kojima je Rusija željela utjecati na politiku u Finskoj. U ovakvoj situaciji gdje postoji rizik od sukoba, nekoliko aktera u Baltičkoj regiji bi vjerojatno željelo provesti takozvani anti-access and area denial, koncept zabrane pristupa određenom području u radijusu od 400 km. Time bi se pokazala učinkovitost oruženog sustava ako se on provede na odgovarajući način. Zbog ograničenog područja Baltičke regije. usporedbi sa veličinom našeg teritorija, otok Gotland nam se možda čini malen, ali za Švedsku i druge aktere na, u Baltičkoj regiji ovaj otok igra važnu ulogu u pogledu provođenja ovog programa A2AD. Na ovoj slici vidite koliko je učinkovito kontrolirati otok Gotland i koliko je to važno za Švedsku kako nitko drugi ne bi mogao preuzeti kontrolu nad ovim otokom. U slučaju Švedske fokusirali smo se na povećajne vojne e, sposobnosti. Najvažniji prioritet naše obrambene politike odnosi se na povećanje kapaciteta naših operativnih jedinica. Ove godine ćemo imati jednu neobičajnu situaciju početkom jeseni i će biti provedeno nekoliko ključnih operacija u regiji. E, ruska operacija će biti provedena u zapadnoj vojnoj oblasti. E, to se dogodilo i 2009. i 2010. Ta vježba uključuje sve e, snage i uz podršku drugih vojnih distrikta. Tijekom vježbe možemo očekivati da će Rusija mobilizirati brojne snage i provesti brojne operacije. Bilateralna vježba između Bjelorusije i Rusije će također biti provedena u tom vremenskom okviru. Švedska vježba Aurora 2017 u rujnu bit će najveća vojna vježba održana u Švedskoj tijekom 20 godina. 19 tisuća članova osoblje švedskih oruženih snaga će prisustovati kao i članovi drugih organizacija, zajedno s jedinicama iz Estonije, Finske, Francuske, Danske, Norveške, Njemačke i SAD-a. U Poljskoj ćemo imati vježbu Dragon 2017. koja će također biti održana u tom razdoblju. Dame i gospodo, da zaključim. Što se tiče Baltičke regije, primijetili smo da se ta regija značajno promijenila u posljednjih 20 godina. Značaj slobodnog pristupa pomorskoj komunikaciji je velik u sigurnosnoj situaciji postoji rizik od konflikta i nekoliko aktera iz Baltičke regije vjerojatno će željeti provesti program zabrane pristupa pod statičkim područjima u ovoj regiji, takozvani A2AD. Ruska prisutnost se sve više povećava na ovom području. Spomenuo sam nekoliko planiranih vježbi koje će se održati na tom području ove godine. I također vidim da ove razvoj situacije zahtjeva bilateralne i multilateralne sporazume kako bi se spriječili incidenti i organizirali određene mjere. S obzirom na budućnost ne smijemo isključiti niti jedan jedini scenarij. Naš zaključak koji se temelji na aneksiji Krima i sukobu u Ukrajini i kampanji u Siriji je da ruska vojna reforma ima sve veće kapacitete. Također smo vidjeli da je Rusija spremna koristiti vojnu snagu i vojnu silu kako bi postigla političke ciljeve. Hvala vam na slušanju. Thank Hvala generale na izlaganju i prvo se gospodin Kelam javio za riječ. Thank Ja sam iz Estonije i zahvaljujem na ovom vrlo realnom pristupu ovim problemima. Svi razumijemo da je možda prekasno, ali e, moje pitanje ipak odnosi se na to e, kako bismo trebali reagirati na ove situacije. Desetih godina od Putinovog poznatog govora i dalje zanemarujemo zajedničku obranu i ne e, reagiramo na dramatični porast i povećanje ruskih e, kapaciteta. Moramo e, povećati svoj proračun, a to je vrlo spor proces. Smatrate li da u ovoj situaciji jest doista vrlo važno E, da e, poboljšamo i unaprijedimo e, našu vojnu suradnju kao recimo ono između nas Finske i Švedske i sve se ovo zapravo svodi na ne samo kapacitete već i na odlučnost da se suprotstavimo ovim ugrozama koje e, su sada doista ozbiljne za i zajednički cilj država na Baltiku. E, ruska mornarica e, na Baltiku je, ima prednost, rekli ste. Možete li nam to malo pojasniti? Drugi nam izvori također govore da su povećali kapacitete. I osim navedenoga, zanima me i vaša analiza. E, ako recimo bi Rusija započela neki hibridni rat protiv jedne od baltičkih država, trebali bismo opskrbu, dodatne trupe, e, trebali bismo odgovor. U takvoj situaciji kad Rusija drži Kaliningrad i ima dobru kontrolu u zraku kako bi ta dodatna opskrba e, došla do država kojima je potrebna, odnosno koje bi bile napadnute. E, ovo je pitanje koje sam postavio i u Pentagonu krajem studenog i tamo je bila delegacija Europskog parlamenta, te su mi rekli da će se već i o tome govoriti. Zanima me što vi mislite. Hvala lijepa, gospodine Freund. Hvala vam eh, na prezentaciji. Ja sam iz države koja nema izlaz na more, u središnjoj Europi neutralne države i, Moram priznati da me ovo e, dosta zabrinulo i imam e, za obojicu nekoliko pitanja. E, jedno, gospodine Rajtesalo, vi ste nam pokazali troškove za obranu različitih evropskih država u apsolutnim pokazateljima, ne u postocima od proračuna bilo bi zanimljivo e, vidjeti možda i kako to izgleda u postocima upravo da bismo mogli uspoređivati te brojčane pokazatelje, dakle kroz postotke, a ne apsolutne iznose. Nisam završio, nisam završio. Oprostite, bila je najava Mareka Jureka, ali ne. Druga stvar o kojoj ste govorili su hibridne prijetnje koje stižu iz Rusije. E, dakle, možda ovo nije vaše e, područje, ali možda biste nam ipak mogli dati mm, jedan ili dva primjera e, o tome što smatrate hibridnim prijetnjama Rusije. Što se tiče ogredanja medija, odnosno korištenja medija u ratne svrhe. Što mislite s tim, e, tim pojmom weaponization of the media? E, I konačno ste e, spomenuli rusku vježbu Zapad 17 koja će biti u jesen ove godine. E, NATO, Švedska ili tko je informiran možda o nekim namjerama Rusije u toj vježbi. Imate li samo pretpostavke iz medija ili nešto znate? Imate li komunikaciju koja ipak postoji možda u tom području o tome što Rusi rade ili vi Rusima e, prenosite koje su vaše namjere. Dobro, sad sljedeći Marek Jurek. Hvala vam. I ja zahvaljujem na ovim prezentacijama koje su iznimno e, zanimljive. Hvala pukovniku i generalu. I evo, e, pukovniku posebno zahvaljujem na onome što je rekao. Pobjeda e, slobodnog svijeta u hladnom ratu e, ne samo da je povećala sigurnost, već su se povećali troškovi u obrambene svrhe. Troškovi koji su mogli biti korišteni, e, odnosno sredstva koja su mogla biti korištena i namijenjena u druge svrhe. E, dakle, to je važno za sve one koji su se borili za pobjedu slobodnog svijeta e, i sve one koji su bili s druge strane E, željezne zavijese, e, a e, na istoj strani kao slobodni svijet. Pa prema tome, moje se pitanje odnosi na dvije stvari. Prvo, želim da se želim čuti više o sigurnosti baltičkih država kao što je o tome pitanje postavio kolega Kelam. O tome sigurno znate puno. Osobito me zanima sigurnost Latvije i Estonije. To su države koje graniče s Rusijom, e, što naravno ugrožava izravno njihovu sigurnost. Drugo, e, druga primjedba odnosi se na Kaliningrad. I e, tu ste rekli, dakle, pukovnik Retisela je rekao da je obrana Kaliningrada bi bila vojna noćna mora, ali niti ne planiramo ga napasti. Pa zapravo to mjesto pretpostavlja e, ugrozu i jedan instrument pritiska na naše e, države geostrateški, iako se radi o drugoj državi E, to je zapravo ista svrha kao istočna Pruska 1920-ih. Kad je Varšava napadnuta, napadnuta je iz istočne Pruske ili Prusije, a ne e, s njemačkog tla. Dakle, Kaliningrad predstavlja sličnu takvu prijetnju. E, vidimo da je budućnost zajedničke regije nešto o čemu moramo promišljati na dinamičan način, moramo više trošiti na obranu, moramo e, pojačati suradnju e, sa saveznicima na Baltiku i s Poljskom i ako e, razmišljate o pojačanju suradnje sa strukturama na zapadu biste li također rekli da recimo u diplomatskom e, dijelu moramo razgovarati i o Kaliningradu. To bi mogao biti problem za Rusiju, možda bi Rusija mogla početi razmišljati o tom području kao o gospodarskom području, početi ga e, povezivati sa zapadom, a ne kao istaknute točki koja je e, prijetnja regiji. Za 10 i 20 godina ti se, će se elementi promijeniti i trebalo bi možda razmotriti i jedan od smjerova promjene E, dok se prilagođavamo promjenama i odabiremo političko djelovanje, možda bi trebalo politički djelovati na način da se demilitarizira e, zona Kaliningrada. E, međutim, naravno, treba, ne treba se gubiti iz vide da je to e, stalna prijetnja. Gospođa Ana Gomesu. Zahvaljujemo na ovim izlaganjima i vaših gledišta o, ovom pitanju. Ja imam dva, pitanja koje želim postaviti. Ne radi se samo e, o, ovom području e, Baltika gdje se bilježe preleti ratnog zrakoplovstva Rusije na e, način koji e, izaziva i odvija se u dvojbenim okolnostima. I u mojoj e, zemlji, u Portugalu, zabilježeni su preleti ruskih vojnih aviona, a koji nisu bili prijavljeni vlastima. je li to um, dovelo do neke razmjene informacija, mišljenja ili bilo čega uh, na političkoj razini unutar Europske unije ili na vojnoj razini, uh, budući da to nije ograničeno na uh, Baltik isključivo, iako je možda najosjetljivije na Baltiku. Te što bismo trebali planirati i imali to neke veze s ruskim pozicioniranjem na sredozemlju ili e, na Atlantiku. No, e, zanima me osim ovoga, kako vi gledate e, na izjave predsjednika Trumpa do sada, a koje se odnose na NATO, a osobito na njegovu naklonost prema onome što mu ponudi vodstvo, odnosno on to spremno proguta. Gospođo Valero, izvolite. Ja ću na švedskom. Barem je, evo, znam jedna osoba koja me razumije. Pa, počinjem E, s pitanjem koje se odnosi na smanjenje proračuna. Što se tiče teritorijalnih e, snaga, došlo je do smanjenja, to je istina. I to se vodilo e, činjenicom da ljudi nisu vidjeli istu prijetnju odnosno to je bila bilo razmišljanje e, koje smo mi dobili u švedskom parlamentu. Činilo nam se da sve ovo nije izravna prijetnja Švedskoj, pa je proračun tome prilagođen. A svoju smo odluku temeljili na onim informacijama koje smo dobivali e, od čovjeka koji je bio e, savjetnik u Moskvi i zapravo e, nas je zanimalo što on misli o tome koliku prijetnju Rusija predstavlja za Finsku. 2010. godine bila sam u Rusiji i kao donositelji odluka moramo E, imati i e, uvid u situaciju e, o situaciji u kojoj se nalazimo, ali ovo pitanje povećanja ili smanjenja proračuna je pitanje koje se ne odnosi samo na proračun i naše obrambene snage, nego je činjenica da bi trebalo da bi nam svima trebalo e, više novca i da bismo trebali vidjeti što su i koji su, koje su stvarne prijetnje, pa se po tome i ravnati. E, pokušavali smo poboljšavati odnose s Rusima u prošlosti, imali smo trgovinske inicijative, sporazume i uvijek e, sam i osobno davala e, podršku u toj vrsti diplomacije da bi se poveznice pojačale. E, I Evropska unija je jedan projekt mira koji želi zajedno nastupati. Međutim, u Švedskoj smo od Nord više očekivali, dakle to je e, plinovod koji ide iz Rusije prema Njemačkoj. Nas je to malo i brinulo, mislili smo da nemamo dovoljno podrške od država članica Europske unije, Poljska je bila protiv toga, pa čak i nekoliko baltičkih država, ali države članice Europske unije nisu se očitovale. Sad imamo problem s Jutlandom i imali smo pitanje platforme e, i davanja e, izravnog pristupa Rusima što nije funkcioniralo pa je onda dana dozvola odnosno nije e, dozvoljeno dozvoljena instalacija potrebne opreme za um, upravljanje protokom. Dakle, nismo uh, imali dostatnu podršku. Ali što se tiče nove uloge NATO-a u ovom razdoblju, uh, imali smo razdoblje kad je NATO pokušavao za sebe definirati novu ulogu. Bila sam na seminaru u Helsinkiju koji je NATO organizirao. Govorili su o sveobuhvatnom pristupu i tako dalje, međutim, imali smo dakle situaciju koje nije bilo dostatne e, jesnoće. E, I puno je toga ostalo otvorenoga u smislu sigurnosne politike koja se danas e, provodi. Potrebna nam je dobra analiza svega što će se događati u budućnosti. Ne želimo pod svaku cijenu povećavati proračun, nego želimo utvrditi prijetnje i znati koji su pravi problemi. Thank you. Pan poseł Bogdan Zdrojewski. Hvala vam lijepa. Sad dajem riječ gospodinu Zdrojevskom. Predsjedateljice, gospođe i gospodo, četiri pitanja imam. Prvo se odnosi na obuku. Na obuku u Rusiji i u Poljskoj. Dragan je e, zapravo dio jedne e, suradnje a zapravo e, schema je ogromna za suradnju e, i apsolutno recimo imamo ogroman broj čak i željezničkih vagona da bi se to sve moglo E, provesti. Sve te vježbe moraju e, služiti određenoj sasvim konkretnoj svrsi i na svoj su način priprema za buduće potrebe, pa čak i u agresivnom smislu. A e, sljedeće pitanje odnosi se na predsjednika Trumpa i stajalište Sjedinjenih država. On govori zapravo nepovezano, nekoherentno E, i teško je to interpretirati, a s obzirom na to da je e, da su Sjedinjene države tako važne za globalni sigurnosni sustav, željela bih znati kad možemo očekivati verifikaciju pravih e, američkih namjera u politici. Ovaj nedostatak izvjesnosti i sigurnosti važan je i e, za obrambeni aspekt naših država. Treće, a nastavlja se na pitanje gospođe Gomeš. Zanima me kako reagirati na incidente e, u Baltičkom moru. E, oni se, o njima se izvješćuje u medijima, govori se o prelasku granica i e, ulasku u zračni prostor, bila je podmornica u Švedskom e, moru, e, slane su diplomatske note, sve je to nedostatno. Kako reagirati budući da se radi o pokušaju provjere naše rezistentnosti? Moje četvrto pitanje odnosi se na analizu, a znam da se bavite i vojnom analizom. Kako to da je moguće da imamo manje potražnje u Europi za naftom i plinom i kako je moguće da u zapadnoj Europi i Sjedinjenim državama e, sad nemamo nekih e, proizvoda koje proizvode Rusi? Zašto nema automobila, Volgi, Moskvića, kozmetike i tako dalje? E, Rusija 80% povećava troškove za e, obranu, e, a istovremeno padaju cijene nafte i plina. Gdje je tu granica i dokle idu ruske E, mogućnosti i kapaciteti. Rusija je i dalje angažirana na srednjem istoku. Rekli smo da bismo mi povećali potrošnju e, za Europu. Hvala lijepa, gospodin Bustinarov. Hvala vam lijepa, predsjedateljica. Nešto od ovoga što smo danas čuli zvuči kao hladan tuš koji postaje sve hladnijim. Zapravo, za neke od nas smo znali da će se to dogoditi. Bilo je jasno matematički i statistički da ćemo se jednog dana morati suočiti sa ovom stvarnošću. Imam i mišljenje o tome Pozdravljam e, prezentaciju vojnog sektora, ali mislim da bismo trebali imati zajedničku raspravu s AFET-om i uključiti ovakve prezentacije kao što smo ih danas čuli, ali zajedničku raspravu Crnomore Baltik jer e, je velika E, sličnost e, između e, ovih ugroza i to su ugroze i za države koje nisu članice. Koje su po vama sličnosti, a koje razlike između Crnog mora i Baltika, a bez posebnog ulaska u narednu fazu. Što biste osim toga e, vi savjetovali baltičkim državama e, članicama i e, isto tako Bugarskoj i Rumunskoj, na primjer. Ono što ste učinili od velikog je značaja, ali za neke u mojoj e, regiji zapravo trebalo bi im e, ukazati da je krivo što ne slijedimo vaš e, pristup. Imamo dvije koncepcije, jedna je Access, a druga je Access Denial. I to, recimo, Sirija i Istočni Mediteran su e, isti kao da je recimo pristup zabranjen kao što se to događa recimo e, na Bosporu u Dardanelima e, jer Turska kontrolira pristup a u budućnosti će se crnomorsko područje naći u još složenijoj situaciji, a, Krim je tu negdje u sredini. I hvala lijepa, još jednom zahvalni smo za odličan doprinos. Hvala, evo prije nego što ja preuzmem riječ kao redovni član. Gospodin Schaffhauser je izašao iz osobe bez, e, e, zato što nije dobio riječ. On je bio na popisu, ali poslije gospođe Valerio ja sam je htjela dati riječ. On je izašao bjesan i napustio prostoriju. A ja sada želim e, zahvaliti ovom uvaženim govornicima na vrlo zanimljivom doprinosu. Da, doista nam je vrlo važno ne napraviti slične greške jučer. Mi smo sada puno e, svjesni e, činjenica. E, pukovnik Recala, vi ste spomenuli prekretnicu u Putinovom govoru. Gotovo sve je bilo napisano i opisano u službenim e, ruskim konceptima i ranije prezentirano, ali ono što je nama važno znati je e, rat u Gruziji, jer e, to je prvi put što je Rusija odlučila nakon znatnog mira o toliko službeno krenuti e, punim snagama u to. Tako da mislim da moramo nekako korigirati malo svoje koncepte i uzeti u obzir e, lekcije iz gruzijskog rata, jer to je bila neka vrsta obuke s njihove strane. Ne samo e, očigledan, očigledan geopolitički interes. Jer do Gruzije e, pretežite e, moće iako su imali e, prevlast nisu mogli pokrenuti puno ofanziva, ali nakon čega su krenuli u masivno jačanje, pa ipak nakon ovog rata i zatim e, dalje e, jačanja snaga na granicama. I dalje smo e, uključili Rusiju u vojnu suradnju NATO formacijama. Naime, u regiji je došlo do promjena prije samo nekoliko tjedana Prve američke vojne snage došle su u Poljsku. Također postoje dalekosežni planovi za NATO-vu prisutnost i ostatku naše regije u Baltičkim državama. Također, zemlje u regiji počele su jačati svoje vlastite troškove e, i potrošnju. Moramo spomenuti Estoniju koja je e, bila e, na primjer u usporedbi sa svojim proračunom i teritorijem tu su se dodijelili veliki proračunska sredstva za obranu Poljska je provela potpuno novi koncept obrane e, i jača sada teritorijalnu obranu, dakle nešto slično finskim naporima. I ova e, zapad vježba je također jako važna stvar. Moramo se prisjetiti da u svu našu dobru volju da se uključimo u dijalog sa Rusijom, Upravo su Švedska, Štokholm i Varšava, moj glavni grad, gotovo od e, prvog e, e, početka ovog vježbi indicirani kao vježba. Zapata nije samo ruska, nego i bjeloruska. I to treba uzeti u obzir u vašim politikama. A prema toj zemlji, a posebice u industrijskoj politici. Hvala vam dakle još jednom na ovome. Doista je bilo vrlo zanimljivo slušati vašu prezentaciju. A sada vam dajem riječ da odgovorite na pitanje. Um, Pokušat ću odgovoriti na sve što sam zapisao, ali evo što kreće mogu. Mm, gospodinu Kanu, kako odgovoriti na situaciju i reagirati danas, jer kao što ste rekli, nisu se dovoljno jačale obrambene sposobnosti, ali dvije stvari koje bi e, redovno trebalo činiti u mirovnim okolnostima, ono što trebamo činiti. Obrinuti da imamo dovoljnu vojnu snage i sposobnost da se brinemo za sigurnost države, a za to nam je potrebna obrambena suradnja, jer kao što svi znamo, proračuni su vrlo mali. Znači, obrambena suradnja, radili se o Savezu i drugim forumima je važna, ali nacionalne odluke su vrlo važne i mislim da Vratit ću se na pitanje potrošnje, pametne potrošnje. Pametna potrošnja je važna, ali treba trošiti više. Ruska mornarica, zašto nije u tako dobrom e, poziciji u Baltičkom moru? To je strateške perspektive. Slažem se da e, e, je Rusija ojačala svoje snage, poslobrodu brodu u Baltičkom more, ali ako pogledate zemljavit, kako biste vi koristili mornaricu u Baltičkom moru, a okruženi znači u konfliktu da doista e, imate već sukob, kako biste radili e, sa svom e, pomorskim silama kad pogledate svi oko vas su na drugoj strani, vi ste okruženi, znači to za njih ne bi bilo dobro što se toga tiče, znači gledate evo, kao vojski, kao ruski vojni planer, to bi bila noć na more. Pitanje pitanje grada, kako jačati Baltičke države, mislim da E, ja, po mojoj vlastitoj analizi, ispravna analiza Pentagona, to je da postoji potreba dostavljanja tamo e, vojske, da postoji prijetnja ili da se doista događaju ratne aktivnosti u području. E, za Kaliningrad se treba pobrinuti, a to bi značilo korištenje vojnih sila, vojne sile. Znači to bi morala biti vojna operacija da se zbrine Kaliningrad ako je to što ste pitali kako biste to napravili, morali biste ukloniti prijetnju vojnom djelatnošću. E, Austrija, gospodin Freund, o potrošnji za e, obranu u postocima, ne u apsolutnim brojkama. Da, postoje razni način da se na to gleda. Ako pogledate anegdotu, ako se pogleda ovo smanjenje potrošnje i kamo ide novac, mislim da je to još problematičnije za nas europljene, jer Većina malih država u Europi se profesionalizirala, što znači da su smanjili e, e, vojno osoblje, uglavnom sada imaju kadar samo vojni kadar e, i gotovo nemaju gotovo nikakvu napavu obrambene opreme. Većina zemalja koja sudjeluje u obrambenoj agenciji e, manje od 20% cijelog proračuna e, troše za nabavu, a to nije dovoljno po mojem mišljenju. Što se tiče hibridnih prijetnji, e, moje osobno mišljenje o hibridnim prijetnjama je da je, moramo imati politički diskurs i moramo shvatiti da se ne radi samo o vojnim situacijama u, vojno, u ratnoj situaciji. Mislim da je to svima jasno iz hladnog rata da se radi o prijevere lažima, manipulacijama, prijetnjama, pregovaranju, vojnom pritisku i tako dalje. Takav je bio svijet odavno. Znači ako pogledate malo dulju povijest od posljednjih 25 godina, ono što se zove hibridni rat je normalna politika, to je državljansko, državne politike u najklasičnijem smislu riječi. Dakle, iz moje osobne perspektive, znači hibridni rat i diskurs o hibridnom ratu je važan, ali trebamo se riješiti ovog hibridnog dijela i početi detaljnije gledati na detaljne prijetnje koje se javlja u ovom širokom kontekstu hibridnog ratovanja koje niko ne može zapravo definirati. Zapravo se govori o politici, o onom redovnom političkom govoru, lažima političkim i tako dalje. E, pitanje što se Kaliningrada i obrane Kaliningrada i da niko neće napadati Kaliningrad. Zašto sam to rekao da je to noćna mora za ruske planere. Mislim da bi shvatili kako Rusija funkcionira, morate pogledati okvir u kojemu definiraju svoj e, pogled na Baltičku regiju i sigurnosti, ne vjerujem da vojni, militar, vojni planeri rade e, u kontekstu gdje vjeruju da postoje vojna prijetnja. Naravno da oni moraju planirati, mislim, da budu spremni i naravno da rade slične plane za ofanzivu, to rade vojska. Tako da ne kažem da ja bih osobno mislio da Poljska ili neko druge bi to trebao činiti, napasti Kaliningrad, ali to vojnici rade, pripremaju se za sve eventualnosti. I to je dakle bio prvi dio moje prezentacije, znači okvir, kako gledati, kako pogledati što bi trebalo činiti vaša vojska, je li to vojska, je li to vojska koja će se boriti u ratu ili rješavati krize ili što. Evo, vrlo kratko samo još ono sljedeće stvari. Kaliningrad je, vjerujem, najkorisniji u ovoj vrlo osjetljivoj situaciji koju danas vidimo na, u regiji Baltičkog mora. Je najkorisnija Rusiji, kao što smo sada rekli je dok smo, još nismo u stvarnoj krizi koja, e, u kojoj se koristi sila je e, čip za pregovore. Ali ako bi odjednom izvan e, nešto eskaliralo i izašlo izvan kontrole, korist da bi pala. Sad je Kaliningrad najkorisniji, gdje su oni sada jedna mobilna, gdje i samo mobilna platforma koja se šalje u Kaliningrad E, e, iz, izazove toliki odgovor u medijima, ali mislim ako toliki, e, ako jedna mobilna platforma izazove toliku reakciju zapadnih medija, onda znadete koliki je utjecaj toga. Mislim, znadete koliko su društveni mediji osjetljivi, kad se god nešto dogodi, odmah dobivate divljanje po medijima oko svega. Znači možda bi se i mi trebali malo po cijeloj stvari malo smiriti. Mislim, mi dajemo više samo e, snage strateškoj komunikaciji s njihove strane. Znači što se tiče ovih preleta i tako dalje. I Trumpovih izjava NATO-a. Mislim, o nato Mislim da je e, većina toga samo riječi i govora, ali ono što je Trump govorio nešto što Sjedinjene države govore na e, do pristaje način barem deset godina posljednjih. Mislim, e, zapravo e, poruka je uvijek bila o podjeli tereta i tako dalje, a sada postoji mogućnost da doista Europa se uključi u to jer Trump izričito prijeti u tom smislu. Gospođa Valero, Švedska, vi ste u pravu. E, doista je smanjena potrošnja za tradicionalnu obranu, ali također i e, u ukupnom e, potrošnji za obranu. Dio teritorijalnog dijela je doista odsječen, ali dio novaca otišao je ne samo u obranu općenito, nego i negdje drugdje. Od 1999. mislim da su NATO obrambene sposobnosti otišlo pametno obranu i tako dalje. Postoji tu niz političkih stvari da se zaobiđa stvar da premalo trošimo i svi to znamo. Ali nismo ništa učinili po tome ili barem nedovoljno, dakle to je mišljenje. Dakle, pametna obrana sada nam neće pomoći, mislim da smo premalo trošili, predugo i e, umjereni, ali dugoročno povećanje je nužno i moramo na to na odgovarajući način uložiti. Ali evo, nažalost, moramo sada prijeći na drugog govornika. Izvolite. Hvala, evo ja ću eh, odgovoriti na neka pitanja. Iskoristit ću što sam drugi ovdje, pa su neka pitanja već odgovorena. Mislim eh, da je gospodin Florent pitao što sam mislio eh, A što je weaponizing informacija, što je korištenje informacija kao oružje. Mislim da je to dio širokog rastana hibridnih prijetnji i naravno da smo vidjeli neke uzorke onoga što ja mislim, dakle dio weaponizacije i sistematskog korištenja lažnih vijesti, pokušaj utjecanja na razne vrste ciljnih publika i ovdje govorimo o službenom izvješću obavještajne zajednice u Sjedinjenim državama o pokušaju utjecaja na izbornu kampanju. Vidjeli ste to nedavno u izbornoj kampanji. Mogu bi dati također jedan primjer Švedske gdje smo vidjeli nekoliko lažnih e, pisama. Jedno je bilo lažno pismo u medijima koje su koristili ruski mediji koje je potpisao ministar e, obrane, navodno, u koji se e, od, Ukrajina čestita e, Švedskoj na prodaj oružja u Ukrajini. To je bilo napravljeno prilično profesionalno i prošireno raznim kanalima. I u tom području trebamo također uzeti u obzir razvoj društvenih medija i e, sve je to e, kontekst u kojem se provode ovi koncepti. Gospodin Frondi pitao za neke vježbe koje provodimo. Naime, postoji sustavna komunikacija i dijalog putem OSC, OSS-a, putem e, bečkog dokumenta gdje postoji niz propisa o tome kako se najavljuju vježbe kada dođu do određenih razmjera i može se naravno pitati prate li to baš svi točno onako kako stoji u sporazumu i tako dalje, ali to je dio svakako sigurnosnog e, e, dogovora koji je dogovoren još davno u vrijeme hladnog rata. I e, želim još samo reći nešto o Kaliningradu, već smo puno toga rekli, ali E, meni su moji instruktori učili da nikad ne zaboravimo pogledati kartu. Jer karta zemljovid nikad ne laže. I upravo zato sam pokazao nekoliko zemljovida. Ako pogledate zemljovid i razmislite o razvoju modernih sustava, naoružanja i tako dalje, naglasio bi kolika je važnost e, područja Kaliningrada, znači imati takvo područje na e, regiji Baltičkog mora. I vidjeli smo na primjer e, korištenje određenih balističkih sustava od strane Rusije to nedavno. A što se tiče postupnjenja prema incidentima i eskalaciju nesreća, to je sve ono što je još rečeno i tijekom hladnog rata. A, e, mnoge nacije, naročito Švedska, e, sada to ponovno spominju i mislim da bismo trebali nekako e, razvijati te kodekse ponašanja kako postupati kad imamo ovakve kompleksna mala područja. Neću sada razmišljati o tome što će se događati u Sjedinjenim državama i odnosima s Europom. Mislim da moja kristalna kugla nije puno bolja od vaše, pa vjerojatno ćemo vjerojatno svi morati pričekati i vidjeti što će se dogoditi i vidjeti što će na kraju ispasti iz nove administracije. Evo, to stati ću ovdje. I think Dame i gospodo, hvala vam na jutrošnjoj sjednici i želim također zahvaliti našim cijenjenim panelistima, gospodinu Nilsenu iz Švedske i potpukovniku Rajcalu iz Finjskog ministarstva obrane. Hvala vam na iznimno zanimljivom sastanku.